Allez, allez Je sais que tout le monde a des souvenirs de vacances à raconter. Znam da sad svi jedni drugi želite izvijestiti o tome kako ste proveli ljeto, barem pretpostavljam da zbog toga toliko časkate. Nadam se da, će, da ste dakle svi proveli vrlo ugodno ljeto i da ste spremni i Orni nastaviti rad u parlamentu. Kao i obično, počet ćemo prvo sa usvajanjem dnevnog reda. Prihvaćate li dnevni red? Ako nema nikakvih e, komentara, prihvaćamo dnevni red, a asistenti će fotografije pokazivati kasnije. Molim vas. Radi se o fotografiji delegacije u Finskoj. I ta je fotografija završila u novinama, ali zapravo se vide samo suradnici. vide se znači Claudio i svi njegovi prijatelji, ali niti jedan zastupnik parlamenta. Izvolite. Hvala lijepa mogu samo možda nešto ubaciti u dnevni red o čemu mislim da trebamo raspravljati. Znamo da su francuski ribari napali britanske ribare. Mislim da je to skandalozno. Mislim da je to zapravo bilo gotovo piratstvo i mogu li vas zamoliti da vi, gospodine predsjedavajući, zapravo eh, intervenirate i e, zapravo intervenirate na način da se tim francuskim ribarima iskažu neke kazne zato što su britanski ribari legalno ribarili u međunarodnim vodama i mislim da ne bismo smjeli dopustiti da ovo prođe e, ovako e, nekomentirano i moramo naravno se pobrinuti da se to više nikad ne dogodi. Poštovani kolega, naravno da me razumijem e, da vas je to uzrujalo i imali smo takvih incidenata već i u prošlosti između Francuza i Španjalaca, Francuza i Britanaca, ali mi zapravo ovdje ne odlučujemo tko je napadač i tko je napadnuti postoje istraga e, koja se sada provodi, koja će imati svoj rezultat. E, mi ovdje svakako nećemo odlučivati o tome, ali mislim da je dobro da ste spomenuli ovaj incident. Naravno e, da žalimo da je do takvoga nečega došlo i Mislim da to ne izgleda dobro ni za Francuze, ni za Britance i zato pretpostavljam da možemo prihvatiti dnevni red. I sada e, ću zamoliti da prihvatimo i zapisnik, odnosno zapisnike sa e, sjednica od 20. do 21. lipnja i 11. srpnja. Ako nema prigovora, onda smo i to usvojili i odmah idemo na glasovanje. I onda ćemo početi sa amandmanima na proračun, a nakon toga mišljenja. Eto, jesu li svi e, dobili svoj glasački listić, odnosno imaju li svi svoj glasački listić? Koji je to broj? Il faut, il faut voter là-dessus. Alors, on va voter d'abord sur les, les, les lignes budgétaires, la Sada ćemo znači e, glasovati o Le vote est clos. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, prihvaćeno. Redak. Redak 11.06.6021. Otvaram glasovanje. Imate to na glasačkom listiću usvojeno. Ne, ispričavam se, odbijeno. Sljedeći ledak je 11.06.62.03. otvaram glasovanje. Zatvaram. Prihvaćeno. Redak 11.06.6204 otvoram otvaram glasovanje. Zatvaram. Prihvaćeno.

Zatvaram. Odbijeno. 11.06.77.19. Otvoram Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 11.06.77.20. Otvoram Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 11.06.77.21. 77, Otvaram glasovanje. Zatvaram odbijeno. Sada idemo na mišljenja o proračunu. 01. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno jednoglasno. Kompromisni man 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Prihvaćeno. Usvojeno. E, Amandman broj 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Kompromisni amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Prihvać, usvojeno. I sada odmah prelazimo na broj 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Kompromisni amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Onda idemo odmah na 12. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 13. Otvaram. Zatvaram usvojeno 14, otvaram glasovanje, zatvaram, e, usvojeno 15, otvaram, zatvaram, odbijeno 16, otvaram, zatvaram glasovanje, odbijeno. Amandman 17, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 21. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 22. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 25. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 28. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje odbijeno. 32. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Idemo sada na glasovanje o sveukupnom mišljenju. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Hvala lijepa. Zahvaljujem na sudjelovanju u glasovanju. Sada prelazimo na Europski pomorski ribarstveni fond. E, podsjećam da smo 12. lipnja imali zakonski prijedlog za novi fond za pomorstvo i ribarstvo za e, razdoblje od 2020. pa nadalje e, usvojen. Ovaj prijedlog e, je išao EPP-u, Gabriel Mato je bio izvjestitelj i stoga ćemo imati danas još jednu razmjenu stajališta i evo, gospodin Mato ima riječ. Hvala predsjedniče. Evo, dragi kolege, sada ću vam ukratko sažeti ovo izvješće po pitanju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Reći ću vam nešto o općem karakteru i govorit ću o e, temelju ovog e, izvješća odnosno o fondu koji bi trebao odgovarati na sve izazove našeg e, sektora. Dakle, postoji jako puno izazova u okviru sektora ribarstva. Imamo znači obvezu iskrcavanja, tehničke mjere, Brexit, pitanje akvakulture i također sa mojeg stajališta razvoj e, udaljenih regija. Zato bismo trebali očuvati proračunski okvir koji će nam biti potreban da bismo se suočili sa svim tim izazovima samo e, jako mali dio općeg proračuna za Europsku uniju do 2020. godine, što bi značilo da bilo kakvo smanjenje e, sredstava u fondu e, neće imati posljedica po europski opći proračun, ali da može imati jako veliki negativni utjecaj za obalne regije i za ribare. Dakle, mi smatramo da se niti Brexit, niti ništa drugo ne smije koristiti kao izgovor za smanjenje financiranja za sektor ribarstva. E, također moramo pomoći u e, restrukturiranju tog fonda. Dakle, fond za pomorstvo i ribarstvo mora proći kroz fazu restrukturiranja i to iz nekoliko razloga. Prvo, taj proces bi trebao moći uključivati mjere e, kao što su zamjena e, motora koji onečišćavaju i također svih onih plovila koja nisu sigurna za ribare. Također, mora biti popraćeno mjerama koje će omogućiti naknadu flotama zbog socioekonomskih šteta, zbog prirodnih katastrofa, kao što je recimo bio slučaj e, ovih e, godina. I također e, da se ne ograničavaju ribolovne aktivnosti i da se ne prekidaju već sklopljeni sporazumi o ribarstvu E, također i ekološka održivost i mnoge drugi izazovi. Osim toga, bitno je da imamo fond koji će biti jednostavniji, koji će biti pristupačniji čitavom ribolovnom sektoru i koji naravno može služiti za zaštitu ribolovnih resursa, ali također da bude koristan i ribarima i obiteljima i zapošljavanju. Mislimo da se komisija zaista potrudila e, da pojednostavi e, same propise i na tome im čestitam i zahvaljujem. I pokušali su što je više moguće ukloniti pretjerane birokratske prepreke koji su u mnogim slučajevima izazivali smetnje i došlo je do toga da se u nekim situacijama sredstva iz fonda nisu iskorištala na način na koji su trebala iskoristiti i sredstva su ostala neiskorištena. E, htio sam naglasiti i nešto što pogađa određene regije Europske unije, ovdje mislim na najudaljenije regije. E, prvo, moramo uložiti dodatni napor kako bismo obnovili e, tradicionalne ribarske flote i trebaju nam javna sredstva koja će biti namijenjena upravo tom cilju. Naravno, kada je to moguće jer smatram da nije pošteno da Europska unija brani pravo, na primjer, zemalja u razvoju i malih otoka da obnavljaju svoje ribarske flote u bazenima tog istog mora gdje se nalaze određene najudaljenije regije, a istovremeno te najudaljenije regije ne smiju koristiti fondove kako bi mogli e, ostvariti to isto pravo koje se daje drugim državama u razvoju u tom slučaju. Također želim naglasiti da u tim regijama da su flote najčešće sastavljene od e, malih e, brodica, od čamaca, motornih čamaca i tako dalje i puno puta e, kada govorimo o pelagijskim resursima oni su njima u potpunosti nedostupni, odnosno oni koji dolaze izvana mogu ribariti na otvorenom moru, dok ovi sa malim brodicama to ne mogu. I upravo zato to moramo pokušati popraviti. Još jedan od važnih elemenata je taj da stvorimo prikladni i specifični instrument za one regije o kojima sam sada govorio, znači najodjeljenije regije. Na primjer, e, Ovdje govorimo također i o, e, imamo znači program POSEJ koji, je, koji se koristio za poljoprivredne potpore, ovdje ga možemo napraviti i za e, sektor ribarstva. Dakle, kada je u vijeću donesena odluka koja je predvidjela nastanak novih e, programa, mi smatramo da bi to trebalo biti primjenjivo na sve gospodarske sektore, uključujući i sektori barstva. Također u izvješću naglašavamo i e, važnost akvakulture i tržišta. Europski fond bi trebao poticati promicanje i održivi razvoj akvakulture. Mi smo ti koji smo se jako puno puta založili za akvakulturu i upravo iz tog gledišta imamo jako zanimljivo izvješće kada je riječ o tom sektoru. Istina je da postoji problem zbog prostora koji je na raspolaganju za razvoj akvakulture i zbog vrlo skupih i dugačkih postupaka kako bi se dobile odgovarajuće licence, to je još uvijek u mnogim državama članicama otvoreno pitanje. Zato je samom sektoru akvakulture puno e, teže poboljšati sliku u, na europskom tržištu i također bolje plasirati svoje proizvode na tržište. Dakle, mi e, se zalažemo za to da e, dajemo stalne potpore i prerađivačkoj industriji, ali također i znači, tvrtkama koje se bave stavljanjem na tržište naših europskih proizvoda kako bismo povećali njihovu konkurentnost. Kada govorimo o prijedlogu komisije da se smanji znači za 5% e, proračunska sredstva u odnosu na prethodni fond. E, mi smo naravno rekli da to nije dopušteno i da u najmanju ruku moramo fond održati na istoj razini. Dakle, to nije tako velika stavka u okviru općeg proračuna Europske unije, ali to će značiti jako puno ako se naprave rezovi, rezovi za e, ruralni razvoj, za znači obalni razvoj i za samo sektor ribarstva. E, kada govorimo o e, izravnom i neizravnom upravljanju, ovdje je riječ o tome da se moramo osvrnuti i na takozvano podijeljeno upravljanje. E, ako biramo između jednog i drugog, znači podijeljenog upravljanja ili izravno, izravnog ili neizravnog upravljanja, mislim da treba biti drugačije raspodijeljeni ti resursi. Kada govorimo o pojednostavljenju mjera za prihvatljivost, ja mislim da bi komisija morala uvesti elemente kao što su fleksibilnost i razrada nacionalnih programa koji se po nama, po našem mišljenju, e, čine da idu u pravom smjeru. Ja sam e, ovdje sa velikim zadovoljstvom predložio mjere ovisno o određenim specifičnostima pojedinih regija Europske unije i na taj način sam htio izbjeći takozvane jedinstvene mjere za sve zato što okolnosti i situacije nisu jedinstvene, nisu jednake nego su potpuno različite ovisi o e, morskim bazenima i o područjima ribarenja. Također e, tražimo i mjere koje će biti rezultat e, tog konačnog istraživanja vezanog i konačnog fokusa koji će biti usmjeren baš na pojedina područja. Dakle, mi bismo htjeli provesti ideju da se dopuste sve mjere koje nisu eksplicitno zabrinjene, ali to nije ono što je izričito navedeno u uredbi. Dakle, ja bih htio da to ne ostane negdje u zraku, odnosno da se baš naglasi da sve ono što nije eksplicitno izričito na, e, zabranjeno, da bude dopušteno e, kako u budućnosti bismo izbjegli potre, e, nekakva pogrešna tumačenja. E, istina je da u budućnosti taj fond nudi veću fleksibilnost državama članicama da organiziraju vlastite programe, da odrede strateške e, programe i ciljeve, ali također imaju i određene obveze koje se možda čine e, o normalnima, a to je da znači obveza da daju rezultate, da poluče rezultate, a eto i to prije nego što zapravo i dobiju potporu Europske unije. E sad, e, to bi značilo da e, ćemo morati e, također zahtijevati i neke korektivne akcije. Ja mislim da je to logično, zato što moramo kontrolirati troškove, moramo vidjeti je li trošak adekvatan javnim sredstvima koja su dodijeljena. Trebaju biti jasno postavljeni ciljevi, trebaju biti jasne strategije i onda trebamo tražiti i rezultate ako već dajemo novac. To je normalno. Kada govorimo o samoj uredbi, onda je činjenica da u nekim slučajevima pravila ispadaju previše zahtjevna kada je riječ o e, javnoj upravi, kada je riječ o znači subjektima e, koji provode te mjere i možda će u nekom trenutku e, nekoga ta mjera zaplašiti pa se neće usuditi napraviti neki ambiciozni program. Dakle, kad imate neko komplicirano pitanje ili neku kompliciranu mjeru, onda to direktno zadire u korištenje fondova zato što se sredstva neće moći dobro iskoristiti. Ne zato što nam ne trebaju ta sredstva, nego zato što se ne mogu zadovoljiti svi uvjeti koji su navedeni. A to je najgora slika koju možemo odaslati. I zato mislim da taj dio moramo izmijeniti. Kada govorimo o smanjenju područja, taj e, znači Europski fond e, će naravno financirati odnosno e, provedbu mjera koje je tražio sam sektor, ali možda i ovaj prijedlog prezahtjevan kada govorimo o uvjetima. Također, on zamjenjuje koncept e, tog e, znači redovitog izvješćivanja sa e, tim e, izvanrednim znači izvješćivanjima i kontrolama. A ja mislim da to nije u redu. Meni je jasno stajalište komisije u jednom aspektu. Naravno da oni žele izbjeći da dolazi do određenih zastoja u određenim sezonama, znači određenim razdobljima u godini zbog ne znam eventualno godišnjeg ili nekakvih drugih prekida, a oni ne žele da se to dogodi i upravo zato možda bi se trebao, i zato želim nametnuti taj takozvani izvanredni koncept koji bi trebalo slijediti. Ja mislim da bismo trebali slijediti iste uvjete kao i do, u dosadašnjem fondu. I također moramo zatražiti sve potpore koje će moći pratiti e, nedavno dogovorene mjere, znači koje će biti stavljene na snagu 2019. godine, kako bi se moglo u potpunosti iskoristiti sredstva i upravo doći do sredstava koje su predviđena u okviru Fonda za pomorstvo i ribarstvo. To ukazuje e, na nužnost restrukturiranja flota na određenim područjima, pogotovo kada je riječ o sredozemlju. Dakle, mi mislimo da je bitno da se osiguraju te potpore i da možemo zapravo doći do restrukturiranja flote. Ono što smatram jako pozitivnim, a to je da se predviđaju i programi za malo i tradicionalno ribarstvo i da se želi dati veća potpora takvim flotama. Osim toga, e, ja smatram da u nekim situacijama kao što je zamjena motora, e, da bi se možda mogla ta pravila uspostaviti za čitavu flotu, a ne samo za određena plovila do određene veličine i tako dalje. Dakle, zato što je to jedna od mjera kojom ćemo promicati održivo ribarstvo ja bih e, rekao da to ne ovisi samo o kategoriji plovila, nego da te mjere moraju biti usmjerene na čitavu flotu koja e, zadovoljava okolišne uvjete, ekološke uvjete. Naravno, mi smatramo da je to obalno, priobalno ribarstvo, tradicionalno ribarstvo e, nešto što zavrijeđuje našu posebnu pozornost, jer ovdje nećemo uspoređivati sada gospodarski ribolov i tradicionalni mali zanatski ribolov, e, ali smatramo da oni zaslužuju našu posebnu pozornost zbog specifičnosti. Moramo promicati održivi razvoj, e, ne samo mali ribolov, nego također i također na način da osiguramo potpore za ribare i u tom sektoru. E, ovdje govorimo i o malim poljoprivrednicima. Znači, to je vrlo sličan koncept kao kada govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Kada je riječ o malim poljoprivrednicima, ovdje moramo govoriti i o malim ribarima. Možemo raspravljati i o svim dobrobitima ulaganja za ribarski, za sektor ribarstva. Mi mislimo da bi svo financiranje trebalo ići kroz već postojeće financijske instrumente. Što se tiče samog postupka, ja mislim da evo danas eh, tijekom ove prve rasprave, ovog prve razmjene mišljenja o fondu, o fondu da možemo možda doći do nekih novih zaključaka i ja sam vam sada predstavio ovo mišljenje, a htio bih od vas odmah čuti danas ili bolje reći počevši od danas, e, dobiti od vas sugestije, svega onoga što želite ugraditi u izvješće kako bi ono postalo kvalitetnije i bolje. Na njemu ćemo raditi kroz podnošenje amandmana. Dakle, mi smo ovdje pokušali uključiti jako puno dionika u tom sektoru, dakle i raznih e, svih mogućih e, udruženja i i činjenica je da su mnogi od njihovih prijedloga uključeni u ovo izvješće. Hvala. Hvala lijepa, Gabriele. E, gospođa Rodos nije ovdje. Ricardo, izvoli. Želio bih samo jasno reći da želim govoriti kao član e, zapravo odbora za ribarstvo, a ne kao izvjestitelj u sjeni. Ne znam jel postoji određeni postupak, jel mogu sada u tom e, svojstvu govoriti. Čuli smo vrlo e, sveobuhvatnu analizu od kolege Mata, to je bilo zaista izvrsno kako je to on sve obrazložio. Mislim da je ovo izvješće zaista u dobrim rukama kod njega. E, s obzirom na e, sve što je naveo vidi se vrlo jasno koliko je zapravo važan ovaj instrument za ribarstvo. Ja ovo vidim e, zaista pozitivno. Ono što je komisija predložila to ocjenjujem kao pozitivno, ali e, isto tako moram otvoreno reći da se tu još mnogo toga može poboljšati. Još jednom bih podcrtao koliko su e, važna e, područja e, koja su najudaljenija, osobito definicija E, definicije koje su e, važne za evo, e, minimalne potpore za određene države članice. Tu trebamo dobro definirati kako bi zapravo upravo ove najudaljenije regije mogle u principu povući novac upravo iz tog fonda jer takve regije zapravo trebaju posebnu pozornost već zbog svoje geografske izolacije i ostaje nam e, opcija da bi se kompenziranje dodatnih troškova za recimo proizvode postoji kao dodatna opcija. Vidimo to e, na sličan način i u poljoprivredi i Mm, već smo nekoliko puta i u nekoliko izvješća napomenuli da to dakle moramo zadržati. Jer u prošlosti smo imali situaciju da su ribari čekali gotovo dvije godine svoje potpore i e, zamislite sada e, što to recimo znači za mala obiteljska poduzeća koja se bave upravo e, ribarstvom i u prerađivačkoj i prerađivačkom djelatnošću Znači, moramo tu naprosto biti brži. Pomoć osobito kod većih troškova proizvodnje i e, krajem lipnja smo imali saslušanje upravo zato da bismo vidjeli kako se iskorištavaju fondovi i e, vidjeli smo da je došlo do nekih e, poteškoća i kašnjenja, ali naglašeno je da je vrlo važno da e, se u novom fondu ne pojavljuju isti problemi iz starog. I jedan problem je uvijek bio taj da se na ispravan način zapravo tumače pravila. Tu moramo biti bolji, moramo e, brže e, i jasnije objaviti pravila da zatvorimo prostor za moguće špekulacije i interpretacije. Hvala, Ricardo. Roza. Bien ton nom. Donc, euh, j'ai donné la parole à Rosa D'Amato. Roza je dobila riječ. I ti ćeš kasnije, Petre, dobiti riječ. Hvala lijepa. Hvala.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 che, che seguono questa commissione. Stalno zapravo ponavljam svojim kolegama i svojim sugrađanima i svim onima koji se bave time, a to je da sektor ribarstva e, daje više od 5 milijardi radnih mjesta, pogotovo kada je 5 milijuna radnih mjesta, znači riječ je o tome da sektor ribarstva za mnoga obalna područja je jedini izvor prihoda, a da ne govorimo o očuvanju lokalne tradicije i o održivom ribarenju i e, očuvanju stokova. Kada govorimo o financijskim sredstvima Europske unije, e, to nije samo e, potpora, nego vrlo jasan i ključan instrument za postizanje ciljeva Europa 2020. I bitno je naglasiti znači jedan prioritet iznad svih, a to je pojednostavljenje. Do sada u Italiji Činjenica je da smo se uvijek, da smo previše okolišali i da je došlo do prevelikih, arhit, e, prevelikih restrikcija u ribarstvu. Na kraju je došlo do toga da se stvorio sustav u kojem je e, manjina zarađivala hrpu novca, a većina ribara je svedena na prosječki štap. Dakle, ono što moramo napraviti, a to je uspostaviti strateške prioritete i to na razini pojedinih država članica, a onda i regija. No to znači i bolja koordinacija sa drugim fondovima Europske unije. Pojednostaviti znači ujedno imati na umu da je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo e, nešto što postoji prvenstveno za ribare. Time ne želim reći da moramo dati prednost okolišnim aspektima koje je postavila Europska komisija jer smatramo da se na taj način ne mogu na održiv način upravljati resursima. Bez toga se ne može eh, na održiv način upravljati resursima, ali činjenica je da fondovi moraju biti učinkoviti i instrumenti moraju biti eh, jasno utvrđeni u okviru Europskog fonda. Ovdje govorim o zajmovima koji će biti raspoloživi tamo gdje ih ne daje, gdje oni ne postoje na nacionalnoj razini i također da postoje e, bolji uvjeti kako bismo mogli olakšati ulaganja koje će financirati projekte, koji će financirati projekti koji će biti energetsko učinkoviti ili koji će raditi na promicanju akvakulture ili pak na novim ulaganjima za e, veću proizvodnost. E, također, ovdje govorimo i o svim onim subjektima koji e, do danas nisu mogli koristiti zajmove. A te zajmovi trebali bi koristiti i ribari i njihove obitelji kako bi mogli diversificirati svoje aktivnosti i kako bi se moglo omogućiti mladima da kupe svoje prvo plovilo ako se žele baviti tim zanimanjima. Također trebamo osigurati jamstva da se odblokiraju e, zajmovi koji se danas smatraju prerizičnima. S obzirom da postoji e, jako e, dugačka kriza koja je prisutna u ovom sektoru na jugu Europe, to su naši prijedlozi koje ćemo podnijeti u našim amandmanima. Zahvaljujem. Euh, Hvala, Roza, izvjestitelj iz Sjene. Već ste govorili, sada idemo e, na riječi zastupnika. E, molim vas da se držite vremena od dvije minute, jer inače nećemo moći dnevni red odraditi. Znači, držite se vremena, jer ćemo inače završiti izuzetno kasno. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, i mislim da je ovo vrlo važna tema i da se moramo za to uzeti vremena. Ja se želim zapravo priključiti onome što je rekao kolega Mato. Mislim da e, će ovo, da je ovo dobar posao, ali želim ukazati na nešto što me ne čini baš sretnom. Naime, odlučeno je na sjednici koordinatora da se izradi jedno mišljenje Um, vezano uz TMFF. Uh, to je posljedica onoga svega. Uh, ja sam poslala pismo odmah nakon odluke um, kada je ona izašla, pa je rečeno da nećemo izraditi uh, mišljenje. I ako sada imamo istovremeno mišljenje o financijskom okviru, onda zapravo gospodin Mato E, može ovo mišljenje, odnosno izvještaj o um, ovom e, fondu ubaciti zapravo sve što želi. Predsjedavajući prekida zato što postoji koordinator. E, govornica se buni i kaže da može izraziti svoje nezadovoljstvo. Smatra da je to neodgovorno. Ono što ja znam je da imamo problem. Mi zapravo sada ne znamo još ništa o visini iznosa vezano uz to izvješće, a što se tiče samog fonda, e, pozorno sam slušala kolegu Mata i mislim da je rekao sam dobro slušala, da bi sredstva, odnosno visina sredstva trebala biti u najmanju ruku ista kao što su bila. Ja ću e, se nadati da će se dakle u odboru o tome e, govoriti da će to biti ista sredstva, a što nije rečeno je da je komisija zapravo tu uključila i plavi rast, dakle imamo plavi rast i ribarstvo kao Um, i pomorstvo što se tiče znači um, samog fonda uh, i što on pokriva i mm, meni se čini da u višegodišnjem financijskom okviru ovaj plavi rast nema onu možda dominantnost, odnosno onaj značaj koji bi trebao imati i uh, također želim reći da se slažem sa kolegom Matom da uh, regionalne situacije jesu uvijek različite i E, to je rekao i koordinator, ali bez obzira na to mislim da imamo ovdje taj rizik da se tu nešto dogodi, ali mislim da prema mišljenju predsjednika e, je tu sve riješeno. Ali mi smo jedini odbor koji se zapravo bavi i strukturnim fondovima. Želim dakle još jednom ponoviti e, zapravo to da je to razočaravajuće. Vrlo kratko dvije točke i onda e, ću dati riječ kolegi. Moram ovdje dakle reagirati. Za početak postoji koordinator za e, politički klub i on kaže to što politički klub želi, odnosno koje je stajalište političkog kluba. Jesam li to dobro shvatio, Joe? Možda ne. No žao. Što je? Zar nije bio za to da ćemo to tako napraviti i da nećemo imati mišljenje? Kako bilo, e, mislim da su mnogi neodgovorni, mislim da je ovo zapravo uvreda. Ja ću to shvatiti kao uvredu. E, vi biste trebali se malo drugačije izražavati. Da, sada um, govoriti o kolegama kao nerazumnima, mislim da to nije baš pametno. Ja sam rekla da je odluka neodgovorna, ne kolege. Nastavljamo, jer inače nećemo završiti danas sa dnevnim redom. Znači, Klara Aguilera, izvolite. Hvala predsjedniče. Po pitanju ove informacije koje nam je iznio Gabriel Mato, ja se slažem sa njegovim izlaganjem. Samo ću specificirati neke od stvari koje smatram relevantnima, ali u mnogo čemu se podudaram s sa mm, kolegom Matom. U ovom prijedlogu koji nam je dala komisija, meni se ne sviđa pitanje reza i ne, pita, ne sviđa mi se na koji način E, se traži od nas zapravo da u budućnosti e, zapravo da, e, zahtijevaju se bolji rezultati s obzirom na to da u ovom razdoblju nismo uspjeli na uspješan način razriješiti neka pitanja. Kada govorimo o blokiranju znači onom konačnom blokiranju kako je znači ovdje i paraliziranju, znači kako je ovdje to bilo predstavljeno. E, neki su već spomenuli ranije pitanje sredozemlja i drugih morskih bazena. Mi ne smijemo imati nekakav sustav potpora za konačnu obustavu kao što je to sada bilo predviđeno. Dakle, ono što je još zanimljivo po pitanju obustave aktivnosti ja smatram da bismo trebali još jedan element dodatno poboljšati, što je iznimno važno. Dakle, neki me aspekti jako zabrinjavaju, na primjer, što ćemo napraviti sa tim aspektom plavog gospodarstva, kako ćemo e, to ugraditi u e, ovaj cijeli paket za gospodarstvo. Ja mislim da to treba biti vrlo jasno određeno, kao što je spomenula i kolegica Toma. I moramo osigurati potpore ne samo e, ribarskom sektoru, nego također i drugim sektorima koji su povezani s njim. Mislim da ovdje ne bi smjelo došli do e, rezova. Evo, e, mi ćemo podnijeti naše amandmane kako bismo poboljšali izvješće. Hvala, Pako. Zahvaljujem. Evo, već smo rekli da kada je riječ o tome da imamo jako puno tih izazova s kojima se moramo suočiti, a imamo na raspolaganju manju razinu resursa, mislim da to nije dobar signal. Mi moramo se osigurati da ne bude rezova u budućem fondu. E, po pitanju sredstava iz postojećih fondova, istina je da nismo uspjeli iskoristiti sve što smo e, mogli i to je ono što dovodi do e, određenih poteškoća u budućnosti zato što, ok, oni su taj fond pojednostavili, ali činjenica je da ga nismo iskoristili u ovom razdoblju zbog tih birokratskih opterećenja. Išlo se ka pojednostavljenju, išlo se ka uklanjanju birokratskih prepreka i Nadamo se da će e, ti problemi vezani uz administraciju nestati sa usvajanjem ovog novog fonda za razdoblje od 21. do 27. Dakle, već su kolege prije mene rekli dosta stvari koje sam i ja htio, pa ih neću ponavljati. Dakle, e, činjenica je da, evo, već prije nekoliko mjeseci, ne znam je li to bilo u svibnju ili u lipnju, da smo imali raspravu o e, samim sredstvima iz fonda i izbio je skandal zato što nije do, zbog nekakvih problema sa sankcijama. Dakle, nametnute su neke sankcije vezane uz petogodišnje razdoblje, neki su morali vratiti novac, e, komisija je nametnula također e, sankciju u trajanju od pet godina u kojoj se ne može primiti nikakva potpora i tako dalje. Dakle, taj problem problem će ostati na snazi i nakon usvajanja novog prijedloga, što bi značilo da osoba koja je dobila potporu, ako u idućih pet godina počini neko, znači nešto krivo, onda zbog te sankcije neće, će morati vratiti sve ono što je dobila. Ja mislim da taj retroaktivni faktor nije e, prihvatljiv. E, mi ćemo podnijeti naše amandmane kako bi se povukli svi prijedlozi koji idu u tom smjeru jer ne želimo počiniti pogrešku iz prošlosti. E, sa pozitivne strane gledam ta, tu posebnu pozornost koja se posvećuje malom e, tradicionalnom ribarstvu i hvala na tome. Dobro, Ana, izvoli. Zahvaljujem, predsjedniče. Dakle, ja vas želim izvijestiti da ćemo vam podnijeti naše sugestije u obliku amandmana i nadamo se da će gospodin Mato uzeti u obzir i da će također uzeti u obzir neke druge točke kako bismo produbili raspravu. Kada govorimo o načelu pojednostavljenja koje želi provesti komisija na temelju e, iskustva korištenja sredstava iz fondova u prošlom razdoblju i poteškoće s kojima se sektor susretao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 Puno puta je došlo do velikih problema sa dobivanjem potpora za malo i to tradicionalno ribarstvo. Dakle, nije riječ o tome da oni nisu mogli dobiti ta sredstva zato što nisu zadovoljavali neke uvjete. Ne, nego zato što je nedostajalo političke volje, zato što je bilo e, e, nekih raznih razloga zbog kojih vlade nisu razradile nacionalne programe i nisu uspjeli zbog toga iskoristiti fondove koje su imali na raspolaganju na nacionalnoj razini. E, također e, imali smo jedan poseban slučaj sa jednom e, znači, pomoćnicom Pilar Garcia Negro i Spominjala se jedna specifična mjera koja nije recimo dobila potporu u čitavom e, sektoru e, i govorili ste da zapravo jest e, zato što su spominjali jedan dio tog sektora je spominjao da ne žele provođenje te mjere zato što se s time ne slaže to i kako negativno utječe na njihovu aktivnost. Kada govorimo o konceptu diverzifikacije, mi smo ovdje uvijek govorili o znači, aktivnostima u području ribarstva i u području akvakulture kulture, a to je nešto što nije bilo obuhvaćeno ovim fondom. Kada govorimo o e, okolišnoj, o ekonomskoj i o društvenoj održivosti, Činjenica je da nismo polučili određene rezultate i nismo se uspjeli povezati sa drugim sektorima i na taj način nismo uspjeli stvoriti dodatna radna mjesta. Kada govorimo o tradicionalnom ribarstvu, mi smatramo da su to dobro došle mjere. Trebalo je jako puno godina da dođemo do toga. Dakle, kada govorimo o samoj vrsti plovila, o obnovi flota i tako dalje, treba postaviti konkretna pitanja što je sa e, ne samo znači sa obnovom flota, nego također i što je sa sudjelovanjem žena u sektoru ribarstva. Dakle, u sa većom prisutnosti žena. Dakle, postoji jako puno žena koje su zaposlene u sektoru ribarstva, posebice u prerađivačkoj industriji i zato bismo trebali intenzivnije razmišljati i o tom aspektu. Kada govorimo o komercijalizaciji, jako je bitno da naglasimo e, nužnost sljedivosti. Peter van Dalen. Eh, voorzitter, heel hartelijk dank. E, hvala vam. Lijepo, gospodine predsjedatelju. E, svi znamo kakvi su izazovi pred ribarstvom, obveza ulaska u luku, tehnički zahtjevi, selektivno ribarenje, održivo ribarenje, e, zatim posebne vrste motora. Sve je to jedan veliki paket izazova koji ovdje postoji. I zato mislim da je važno da sredstva koja dobivamo budu e, sukladna tim izazovima. A mislim da to pitanje nije riješeno. Mnogo toga je išlo e, krivo i u dodjeli sredstava i u interpretaciji pravila za dobivanje sredstava. Puno toga su ljudi morali vratiti natrag iz sektora ta sredstva i naravno da to e, sektoru ribarstva nije pomoglo. Kolega Mato je govorio o tome i u potpunosti je u pravu. Moramo bolje raditi, moramo stvoriti jasnija pravila za održivo poslovanje i moramo biti inovativni. Izvješće e, je dobro, međutim ovdje imamo ta proračunska pitanja koja nas muče. Ovo smanjenje od 5% je nije dobra stvar. Izazovi su veliki. Mnogo toga e, se događa odjednom i mislim da ne možemo samo tako smanjivati sredstva. Trebali bismo barem ih e, imati opet na istom nivou kao prije. To su po mišljenju našeg kluba zastupnika e, najvažnije točke i mi ćemo raditi na njima kako bismo iznijeli prijedloge. Hvala. Idemo dalje. Možda bih e, mogao prvo reći neke općenite napomene. E, zbog e, svojih karakterističnih svojstava ribarstvo je nestabilna djelatnost. Tu je i pitanje resursa i zato trebamo potpore. Već se govorilo o tome kako e, se kroz godine e, ribarstvo e, financira sve manje, sredstava je sve manje i to naravno moramo kritizirati. I ovaj prijedlog koji imamo ovdje pretviđa novo smanjenje. Mi znamo da je novac potreban, međutim ta sredstva nisu dostatna. Zašto je to tako? Iz različitih razloga, no prije svega zato što je sam instrument nekako odvojen od stvarnih potreba sektora. To već znamo godinama da je tako i zato imamo pitanja koja ovaj prijedlog nije riješio. Na primjer, obnavljanje flote. Već 20 godina, znači dva desetljeća, nemamo nikakve potpore, nismo dobivali nikakve potpore za obnavljanje flote. I to u nekim zemljama onemogućuje održavanje flote. To pogotovo se odnosi na priobalni ribolov i na tradicionalni ribolov. E, ljudi dospijevaju u situaciju gdje više ne mogu e, preživljavati. E, postoje razni sigurnosti aspekti tu i to je važno kod ovog pitanja. Zatim još jedno pitanje. Pitanje kompenzacije, Mato je to već spomenuo. Ima raznih e, vrsta, e, na primjer, e, ako se privremeno obustavi djelatnost, komisija tu predviđa određene vrste potpore. To jest samo po sebi pozitivno, međutim, ono što se ne može razumjeti je da je to povezano s određenim restrikcijama koje će još ograničiti to sve skupa. Osim onih 90 dana koji su postavljeni kao rok za to, postavljen je i limit od nekih 30%. E, morate dokazati da su vam pali prihodi koji ostvarujete tim plovilom. E, to sve za male ribare, barem u Portugalu, to možete zaboraviti. To nije izvedivo. Po našem mišljenju, to treba znatno pojednostaviti. E, sve te e, stvari treba zapravo e, treba ukloniti iz prijedloga. Ovo što smo govorili o jako udaljenim regijama, naravno to podržavamo da, da one dobiju potporu. Hvala. E, hvala gospodine e, predsjedatelju. Mislim e, da proračun Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u usporedbi s drugima, recimo potpore za poljoprivredu, da je kod nas taj fond relativno mali. E, poljoprivreda je imala fond od 60 milijardi, mi imamo 1,8 milijardi i još 5% su smanjili. Mislim da moramo se tome usprotiviti. E, također je važno, a to su mnogi rekli, Gabriel Mato isto, to je da flotu E, obnovimo. E, nije u pitanju, naravno da treba obnavljati e, flotu i zamijeniti stare brodove novima. Vi imate stare motore 60 godina, to ždere, benzin, to zagađuje okoliš i tu trebate nove motore ali onda imate tu uvjet da kad kupite novi motor morate imati učinak veći za 30%. Što to znači? To uopće ne ide. Radi se napravo o uvjetima za sigurnost pogona. U tom vrijednosnom lancu znači treba eh, davati potpore za strojeve, za eh, hlađenje, sve želimo pretvoriti u ekološke varijante, pa e, zato nam i za manje, manja poduzeća treba odgovarajuće varijante tehničke za hlađenje. Što se tiče akvakulture, treba poticati male privatne, ali treba poticati i javne ustanove, jer akvakultura e, stvara zapravo mogućnosti iskorištavanja novih vrsta. Što se tiče ribolovnog alata, već smo puno razgovarali jedni s drugima o selektivnom ribarenju. E, e, novi inovativni selektivni ribolovni alati također trebaju dobivati potpore. Također, e, nautička oprema mora ispunjavati e, sigurnosne standarde i ispunjavati uvjede određene odgovarajuće uredbe. Što se tiče privremenog zatvaranja pogona, e, to treba vidjeti što se onda događa sa drastičnim smanjenjem kvota. Čitao sam u prošlom smo razdoblju imali mogućnost davanja potpora za to. To moramo opet uključiti u prijedlog. I na taj način bi se ta sredstva zapravo vraćala u zemlje članice koja mi trebamo imati na raspolaganju za navedene svrke. Hvala vam. Mislim da se više nitko ne javlja za riječ i još jednom dajem riječ Veroniki koja je ovdje u ime komisije. Hvala gospodine predsjedatelju. Mi sa strane komisije e, pozdravljamo zapravo napore ovog odbora i e, pozdravljamo brzi rad e, zapravo izvjestitelja koji će vrlo brzo izraditi izvješće i brzina je zapravo upravo ključna zato što naravno ne želimo da dođe do kašnjenja, već želimo omogućiti da upravo sredstva što brže moguće dođu do korisnika. E, komisija je na punom raspolaganju za davanje objašnjenja, za suradnju sa različitim izvjestiteljima, sa e, timovima kako bismo dalje e, obrazložili i objasnili što treba. Ali želim iskoristiti ovu priliku i da podsjetim da novi fond za pomorstvo i ribarstvo zapravo jest u skladu sa uredbom o zajedničkim odredbama, tako da zapravo želim pozvati odbor da u ovom izvješću i taj aspekt uzme u obzir. Rasprava je bila vrlo bogata i zato ne mogu reagirati na sva pitanja koja su ovdje postavljena, pa ću samo nekoliko njih spomenuti. Što se tiče ciljeva e, koje je postavila Europska komisija za ovaj fond. Jedan cilj je da imamo naravno zajednički cilj pojednostavljenja i e, zbog toga imamo zapravo vrlo širok raspon prihvatljivih mjera i čuli smo i danas da trenutačni fond za ribarstvo i pomorstvo je pod teškim kritikama da je prerestriktivan i predetaljno opisuje mjere i zato smo se odlučili za drugi model u novom fondu. Imamo zaista iscrpnu, eh, iscrpni popis mjera koje se mogu eh, podupirati, ali imamo isto tako vrlo jasan popis onih mjera koje su nedopustive i to je izvjestitelj i naglasio. Mislimo da ovaj instrument zapravo e, će dati državama članicama e, veliku fleksibilnost kako bi se u obzir mogle uzeti i regionalne potrebe pojedinim državama članicama i to znači da mnoga područja za potporu odnosno mjere koje su prihvatljive će biti zapravo u skladu sa kriterijima ovog e, našeg fonda. Mogu spomenuti samo recimo potporu e, poduzetništva žena i slično. Nisu znači e, oni izrazito navedeni, izričito navedeni u uredbu, ali nadamo se da zapravo se nećemo vratiti na ovaj preskriptivni sustav koji smo imali u prošlosti i da neće biti takvih amandmana da ćemo se vratiti na staro. Drugi cilj je naravno da želimo e, imati na umu zapravo sveukupne socioekonomske, ekološke i gospodarske ciljeve e, višegodišnjeg financijskog okvira i zato smo nastojali osigurati kako bismo zapravo baš taj cilj isto tako mogli postići. Neću ići u detalje danas, ali e, zbog toga smo promijenili modalitete e, zašto smo promijenili modalitete za trajnu obustavu ribarenja, za privremenu obustavu ribarenja i tako dalje. E, što se tiče proračuna, mnogo toga smo čuli i vrlo je jasno rečeno da trebamo, e, znači, da se želimo vratiti jel, na e, sredstva na istoj razini, ali zapravo sa ovih 5% smanjenja zapravo to znači da će svejedno još raspodjela po državama članicama biti na istoj razini kako je i bila i nadamo se da ćemo zapravo s time moći odgovoriti na izazove e, koji stoje pred ribarima u svim regijama. Isto smo govorili o naravno e, podijeljenom upravljanju i izravnom e, upravljanju. Neki bi se htjeli vratiti na 10% izravnog upravljanja, mi, nismo, mi smo predložili nešto novo, ali e, ako ćemo mi upravljati izravnim proračunom, onda ćemo naravno na taj način pogodovati i državama članicama. Znači mnogo toga što financiramo iz izravnog upravljanja će ići na korist državama članicama. E, isto tako e, smo nastojali zapravo e, smanjiti administrativno opterećenje za države članice i nemojmo zaboraviti da smo također puno toga uložili i obvezali se na međunarodnoj razini. E, još e, jedna riječ o komentaru kolege koji se kritično izrazio e, na zapravo ovaj kriterij da trebamo da se treba biti u skladu sa znači isto tako zajedničkom ribarstvenom politikom kako i pravilima fonda radi se zapravo o pravilu da dionici Eh, na neki način moraju jednostavno ostati u okvirima zajedničke ribarstvene politike i da se eh, novac poreznih obveznika koristi na ispravan način. Eh, čuli smo već da određene sankcije u tom pogledu bi mogle biti disproporcionalne, ali mi ćemo se pobrinuti da ćemo tu ostati u nekim normalnim okvirima. Što se tiče e, investiranja u proizvodnju, odnosno produktivnog investiranja, ulaganja, e, čuli smo da se to može zapravo odobriti samo kroz financijske instrumente, ali to je zapravo e, način da na neki način imamo bolju financijsku polugu u financiranju i vidjeli smo da akvakultura zapravo ima puno veću korist od takvog načina e, ulaganja. Sve što nije produktivno ulaganje u akvakulture e, može spadati naravno u e, ove kriterije za potpore razvoja novih akvakultura, odnosno novih vrsta i slično. E, još bih mnogo toga mogla reći, ali znam da imate vrlo sažet i zbijen dnevni red, tako da ću vam dopustiti da nastavite s dnevnim redom, a mi ćemo se nastaviti e, izmijeniti o tome. Hvala, Gabriel. Još tanko, e, još kratko, oprostite. Evo, htio bih zahvaliti Veroniki na njezinom izlaganju i također na svim kolegama na sugestijama. Imamo još puno toga o čemu ćemo raspravljati u budućnosti. E, veselim se svemu što nam e, slijedi. Kada govorimo o općim odredbama, ja sam to već jednom rekao, mislim da i po pitanju dobrog i po pitanju lošeg da moramo naći neka zajednička rješenja, a cilj je e, da se pojednostavi korištenje fondova, korištenje sredstava u okviru Europskog fonda. Dakle, e, bitno je da imamo jako puno prihvatljivih e, znači, projekata, da imamo dobre da imamo zadovoljive zahtjeve jer ćemo u tom slučaju moći iskoristiti sredstva i moći ćemo dati veća jamstva svim, svim dionicima u to nema sumnje. E, budite mirni e, vi u komisiji zato što mi u parlamentu ne želimo e, uvođenje nekakvih novih ograničenja. Ne, upravo suprotno i mi želimo da bude cijeli fond puno fleksibilniji. Mi ćemo nastaviti raspravljati po pitanju promjena kriterija i tih načina uvođenja obustava. Dakle, ne možemo, jedino što ne možemo prihvatiti, a to je u redu, imat ćemo tih 5% e, e, znači rezova, zato što s druge strane ćete moći koristiti neke druge projekte u okviru nekih drugih možda fondova. Ne, mi smatramo da to neće biti kompatibilno i mi želimo da se zadrži tih 5% koje se želi sada odrezati i želimo e, povećati iskoristivost samih sredstava iz fondova. Nadamo se da ćemo to i postići kroz sve financijske instrumente instrumente koje imamo na raspolaganju. Kada govorimo o financiranju, znam, o sankcioniranju, ja mislim da bismo trebali izbjeći dvostruko provođenje sankcija. Mislim da je to nešto što nema nikakvog smisla. A što se tiče akvakulture, dakle, drago mi je čuti što ćemo pokušati proširiti e, sve mogućnosti za korištenje sredstava iz fondova kako bismo promicali akvakulturu. A to je ono čemu se svi nadamo. Kada govorimo o javljanju svih ostalih zastupnika, ja vjerujem da e, i nadam se da možda neće imati previše amandmana zato što je istina da se slažem sa većinom tema koje ste danas spomenuli i koje već jesu uključene u moje izvješće. I zato mi se čini da će rasprava po pitanju uvrštavanja amandmana biti jednostavna. Ja mislim da je ovo što Ricardo spominje je u redu, ja ga jako dobro poznajem i znam tu čitavu situaciju i mislim da će to biti ugrađeno. Da, već je Ricardo na početku rekao, samo tumačenje treba biti potpuno jasno, ne smije dovoditi ništa u pitanje i to je ono što treba jasno naglasiti u okviru Europskog fonda. E, I kada govorimo o samom tumačenju od strane komisije, Dakle, neki su spominjali e, korištenje, odnosno nekorištenje do kojih je dolazilo, odnosno neko je spominjao e, političku volju koja je postojala ili nije postojala. Ne, mi smatramo da je problem u tome da govorimo o uredbi od 130 članaka, među kojima neki od članaka imaju po dvije stranice i teško je samoj komisiji sve to dobro protumačiti. Dakle, ako postoji neki model, pozitivni model koji možemo slijediti i kako ćemo to moći primijeniti u sektoru ribarstva, apsolutno neka mi to kaže, pogotovo kada je riječ o e, možda o Galisiji, jer ja ne bih rekao baš da oni loše iskorištavaju sredstva kojima na raspolaganju. Dakle, slažem se također i po pitanju pojednostavljenja zahtjeva za iskorištavanje sredstava iz fondova. Mi želimo što je manje birokracije moguće i želimo što je više iskoristiti sredstva. E, Izabel Toma je otišla, ali ona je izrazila svoju frustraciju tim fondom. Da, u redu. E, očito je da nećemo imati mišljenje koje smo htjeli, ali postoji mogućnost da to damo pismenim putem, no ona do sada nije dala nikakav svoj veliki doprinos, ali mislim da još uvijek ima vremena i da to neće negativno utjecati na e, konačni ishod našeg izvješća. E, svi se slažemo da nećemo dopustiti rezove i također se slažemo po pitanju te konačne obustave koja bi trebala biti drugačije definirana kao i pitanje obnavljanje određenih flota. Trebali bismo odvojiti više sredstava za one flote koje će ribariti u skladu sa okolišnim zahtjevima. E, imat ćemo dovoljno vremena za raspravu, ali općenito gledajući mislim da ćemo imati sporazum koji će prihvatiti većina. Puno hvala svima. Hvala, Gabriel. 24. rujna ćemo imati izvješće do početka listopada rok za amandmane. Odbor je onda u studenom pa ćemo vidjeti kako će biti na plenarnoj. Sljedeća točka transparentnost i održivost procjene rizika u Europskoj uniji u prehrambenom lancu. Ricardo je autor našeg mišljenja. Komisija nas je informirala o ovome u lipnju, proveli smo već i prvu razmjenu mišljenja, a kolega Santoš će nam sada e, predstaviti nacrt mišljenja. Hvala vam. Ovaj prijedlog uredbe o transparentnosti e, procjene rizika u prehrambenom lancu. Znači, time se zamjenjuju određene uredbe i jedna direktiva kako bi se poboljšala sigurnost hrane. Mi imamo mogućnost e, dati mišljenje mogućnosti analize e, za procjenu rizika moraju se poboljšati i u cijeloj fazi procjene je važna razmjena informacija. Tu se misli i na znanstvene studije koje su tu e, važne i moraju biti dostupne e, svima na koje se to odnosi. Također Sastav EFSE će se također poboljšati na način da će postojati bolja znanstvena suradnja i e, tako da će se države članice bolje e, angažirati u agenciji. Također osoblje koje će tamo delegirati će e, biti specijaliziranije, to će biti znanstvenici koji su stručni, renomirani E, što se tiče upravnog odbora EFSE, e, unutra nema predstavnika s područja ribarstva. I to unatoč tome što upravo ovdje nastaju nove prehrambene namirnice gdje također treba izvršiti procjenu rizika. E, zastupljeni su poljoprivrednici, znači proizvođači iz područja poljoprivrede. Međutim, e, prehrambene namirnice iz mora također bi trebale biti ravnopravno ovdje zastupljene kao i namirnice koje dolaze s naših polja. Budući da poljoprivrednici imaju predstavnika u EFSI i ribarstvo bi trebalo imati svoga predstavnika. Naravno, ja sam se usredotočio na to pitanje. A odbor za okoliš će se baviti posebice tehničkim aspektima. Po mome mišljenju potrebno je e, poboljšati e, sigurnosna jamstva za potrošače. Građani e, moraju biti sigurni i odluke koje se donosne moraju biti utemeljene na znanstvenim činjenicama, na najboljem i e, najnovijim znanstvenim e, saznanjima. Naravno, uvijek će doći do problema da se znanstvenici oko nečega neće moći usuglasiti i zato je važno da agencija e, dobije informacije kako bi mogla donijeti neovisnu odluku uzimajući u obzir sve čimbenike i to mora e, na raspolaganju moraju biti e, najbolji mogući podaci kako bi se donijela prava odluka. Hvala, molim dalje. Hvala vam. Našem izvjestitelju zahvaljujemo e, na vrlo opsežnom izvješću koje nam je ovdje izložio. Na početku su spomenuti određeni aspekti ribarstva i on je dobro rekao da e, stručnjaci i znanstvenici ovdje moraju biti još jače uključeni. Međutim, to e, nažalost može dovesti i do problema. Na primjer, e, rokovi za održavanje konzultacija su skraćeni E, pa onda e, donošenje zaključaka nije u najboljem interesu donošenja pravih odluka od strane komisije. E, komisija mora moći procijeniti učinke, međutim pravila o transparentnosti moraju se primjenjivati i ovdje. Znači ne samo za bilo koje prehrambene namirnice, nego i ove koje dolaze iz ribarstva. Transparentnost je bitna. Kada su osjetljive e, informacije u pitanju. To mora e, ići brže. Neshvatljivo je da komisija nije brže radila na toj problematici. Proračun za taj dio je povećan 8% i to nije pogrešna odluka, ali onda treba i bolje raditi. Detalje o proizvodnji, e, studije, sve je to jako lijepo. Međutim, ne može se reagirati samo na upite. To je uvijek problematično jer ponekad e, se koriste i osjetljive informacije iz poduzeća i iz trećih zemalja ima slučajeva e, špijunaže. Naravno da ne može se sve unaprijed otvoreno objavljivati. To je važno. Međutim, ako se pojavi nekakav povod, također treba paziti da ne bude političkog utjecaja. Znanost mora biti neovisna, tako da e, se zemlje, članice, e, e, potičemo ih da otklone moguće političke utjecaje i da vodeću ulogu ovdje bude, ima znanost. Ja sam mišljenja da na Eh, od onih 178 predstavnika eh, možemo eh, dodati dva predstavnika iz industrije kao što je to već bio slučaj kod nekih drugih područja. Što se tiče sektora nevladinih organizacija i organizacija zaštite potrošača. Oni jesu zastupljeni, a tu je i predstavnik, jedan predstavnik akvakulture. Također imamo jednog predstavnika iz poljoprivrede. Također trebao bi biti jedan i s područja ribarstva. Mislim da ovakvom raspodjelom e, zapravo e, smo stvorili fer odnose e, u, za glasovanje. Hvala, idemo dalje. Hvala vam, gospodine predsjedajući i svima dobar dan. Najprije hvala izvjestitelju na ovom izvješću. Ja se slažem e, s ovime što je izneseno i neću to sad opet ponavljati. Što se tiče poboljšanja nadležnosti agencija, e, e, znanstvenih resursa i boljih uvjeta za sigurnost, koliko sam ja shvatila, postoji neophodnost, e, neophodno je da ribarstvo bude bolje zastupljeno. Kada govorimo o opasnostima koje se pojavljuju u vezi s prehrambenim namirnicama, onda potpuno ponekad zaboravljamo da se to mora odnositi i na ribarstvo. To nije slučajnost. Kada eh, na primjer želimo poboljšati područje sljedivosti i e, kada želimo imati informaciju o podrijetlu, e, a to je važno i za označavanje, to je važno za analizu opasnosti i utvrđivanje postoji li kakav problem u dotičnom slučaju. Utvrdili smo da posljednjih godina e, u ovom odboru nismo bili zapravo spremni jamčiti i na transparentan način potvrditi gdje su e, gdje su problemi. Mislim da to ne bi smjelo biti tako. Vidimo iz uredbe iz 2002. godine piše ako neki proizvod služi za potrošnju, ako ga ljudi konzumiraju, treba utvrditi e, kakav je ta proizvod. To se odnosi i na prerađevine ribarstva. E, zato je pitanje svim klubovima e, zastupnika e, nije li ovo pravi trenutak da bolje upravljamo područjem sigurnosti hrane? Važno je znati porijeklo namirnica i to će nam dati više pouzdanosti i više povjerenja koje će građani Europe imati u nas a to će e, i omogućiti bolji rad agenciji, pogotovo ako želimo izbjeći određene opasnosti vezane uz neke ribarske proizvode. A to će također stvoriti i više transparentnosti i e, stvoriti više povjerenja građana Europe u naše institucije. Potpuno se slažem s ovim izvješćem i e, s činjenicom da moramo više govoriti o ribarstvu. Također posljedica e, toga mora biti da donesemo i druge dokumente koji do sada još nisu postojali. Postoje razne inicijative gdje smo se bavili, na primjer, transparentnošću na području označavanja. To je načelno pitanje i zato treba pitati komisiju. Zar nije važno da prilikom sljedeće reforme uzmemo u obzir e, i e, pitanje sljedivosti i porijekla ribarskih proizvoda? E, predstavnici komisije više nisu tu, molim dalje. Rosa. Zahvaljujem. Da, Istina je da naši građani u Europi traže da taj postupak procjene transparentnosti bude zaista transparentan kada je riječ o provođenju propisa, a transparentnost se razlikuje ovisno o e, uredbi. U ovim svim Godinama rada u Europskom parlamentu čula sam da se mnogi građani žale na to kako su procjene EFSE zapravo temeljene na studijama koje su rađene na temelju E, nekakvih zahtjeva koje su platile zainteresirane strane e, za sve one koji recimo žele odobrenje za tržište za određenje proizvode. E, slučaj sa glifosatom i sa Monsantom je bio zaista simboličan primjer i Europa je i dalje pod utjecajem tog slučaja. Što se tiče akvakulture i što se tiče zapravo E, onečišćenja plastikama, pritisak postaje u Europi sve veći. Dakle, riječ je ovdje ne samo o sektoru ribarstva, nego i o malim ribarima koji nemaju baš dovoljno sredstava da bi se branili od onečišćenja mora. I upravo zato je Europska agencija za sigurnost hrane ovdje jedini način na koji možemo povećati e, kredibilitet naših građana u e, te znanstvene studije. Moramo zajamčiti veću transparentnost i moramo osigurati da naši građani imaju pristup informacijama na kojima se temelje studije koje donosi EFSA. Također moramo pokrenuti i savjetovanje s trećim stranama koji će e, u okviru tog ribarskog sektora uključiti i one, e, sve dionike na tom području. Nama trebaju e, biti na raspolaganju i drugi podaci i druge znanstvene studije vezane uz određeni proizvod. Kada govorimo o strukturi upravljanja u EFSI, e, mi tražimo da postoje e, nacionalni stručnjaci koji će moći zastupati e, neovisna mišljenja ovisno o pojedinim studijama koje se prevode. Zahvaljujem. Ali sada bismo trebali e, možda precizirati nešto e, što je možda bilo krivo rečeno. Dakle, evo vidim ipak danas predstavnici komisije nisu u potpunosti napustile, napustili, još uvijek su tu ovdje s nama, no prije nego što dam riječ njima, ću riječ Klari. Zahvaljujem. Evo, e, meni se čini da ovdje nema diskriminacije kada je riječ o odboru za ribarstvo, do sad bar nije bilo. U izvješću koje nam je Ricardo predstavio, ja mislim da su njegovi elementi svi zadovoljavajući. On je ovdje zapravo spomenuo da želi da se spomene sektor ribarstva koji je u potpunosti bio izostavljen, kao i sektor akvakulture. Dakle, ono što mene zabrinjava u vezi ove uredbe općenito, ne tako specifično vezano uz ribarstvo, nego općenito, jest sljedeće. Dakle, ta te uredbe je došlo nakon priopćenja i vrlo oštre e, rasprave koju smo imali po pitanju glifozata, genetski modificiranih organizama. Ja sam također i dio skupštine koja se, e, dio odbora koja se bavi e, zapravo svim tim kemikalijama i tako dalje. Dakle, ono što se ovdje dovodi u pitanje, a to je sama Europska agencija za sigurnost hrane, a ja mislim da su oni ti koji su radili dobro i ako mi u ovu uredbu unesemo promjenu koja sa sobom povlači prijedlog da se mora povećati transparentnost i poboljšati upravljanje, ja mislim da je to korektno. Ali ono što ne mislim da je korektno, a to je navoditi neke argumente u kojima bi onaj opći javni interes e, bio nadmoćan u odnosu na znanstvenu procjenu. Mi smatramo da je znanstvena studija i znanstvena procjena iznimno bitna, ona mora imati određenu težinu. Ono što ne smijemo napraviti, a to je konstantno dovoditi u proturječje te znanstvene procjene i javni interes. Dakle, ako nama neka znanstvena procjena ne da ono što mi želimo, Znači, ako to nije u našem interesu, mi moramo dati prednost toj, tom znanstvenom rezultatu. Dakle, kao u slučaju glifozata, ako nam se znanstvena studija ne svidi, mi tu ne možemo ništa, ne možemo ju onda promijeniti. Dakle, moramo dati prednost znanstvenoj studiji. Moramo naglašavati transparentnost, ali ja ovdje ne mislim da nije samo riječ o sektoru ribarstva, nego općenito gledajući. Jutro smo raspravljali o tome i na odboru za poljoprivredu. Nas zanima također i e, znači mišljenje javnosti. Što javno želi? Javno želi imati povjerenja u znanstvena, znanstvenu procjenu Europske agencije za sigurnost hrane i to je ono što im mi moramo omogućiti. Dakle, ako nemamo povjerenja u naše institucije i u njihove rezultate, onda naše društvo ne može napredovati. Evo sad ću zaključiti predsjedniče. Ovaj prijedlog je ovdje u skladu sa onime što je Ricardo e, rekao, no ako ćemo početi preispitivati znanost i znanstvene rezultate zbog nekih viših interesa, onda je to ono što će ugroziti povjerenje u europske institucije i to me e, zapravo e, zabrinjava kada je riječ o ovom prijedlogu uredbe. Hvala. A ja bih sada dao riječ komisiji koja Evo, da, prisutna je ovdje s nama. Krivo sam rekao prije da nisu bili e, prisutni. Evo, sad ćemo dati riječ e, predstavnicima komisije. Mislim da su oboje ovdje. Izvolite. Dakle, daću riječ gospođi. Zahvaljujem. Dakle, naša direktorica e, nije danas mogla biti ovdje, pa zato ju ja zamjenjujem. Mi bismo vam htjeli zahvaliti na ovom pozivu i također zahvaljujemo izvjestitelju na ovom e, jako važnom doprinosu te na njegovom angažmanu i na angažmanu svih članova ovog odbora te drugih odbora Europskog parlamenta da raspravljamo o prijedlogu komisije o transparentnosti, o e, e, i o procjeni rizika i također kada je riječ o e, samom parlamentu, jako nam je bitan vaš e, angažman zato što se nadamo da će doći do usvajanja ove uredbe još tijekom ovog saziva Europskog parlamenta. Dakle, ovaj prijedlog kojeg nazivamo znači, prijedlogom o transparentnosti je usmjeren ka e, jačanju tog cijelog prehrambenog sustava i lanca. Dakle, kontrole koje se provode su zapravo dale e, zadovoljavajuće rezultate, ali ako razmišljamo o inicijativi europskih e, građana koja, do koje je došlo e, znači, prošle godine, vidjeli smo da, je, da postoje vrlo jasna očekivanja naših građana te je komisija uzela u obzir vrlo ozbiljno inicijativu i ovim prijedlogom smo se pokušali suočiti sa zahtjevima naših građana i istovremeno usvojiti e, posebne mjere i odredbe kako bismo zajamčili buduću održivost tog sustava, posebice kada je riječ o Europskoj agenciji za sigurnost hrane. Dakle, možemo reći da je naš cilj vrlo jasan. Ono što mi želimo napraviti, a to je da EFSA dobije veći legitimitet, veći kredibilitet i također da e, građani imaju više povjerenja u e, rad EFSA i da EFSA ima e, veću razinu odgovornosti kada je riječ o njezinom radu. Dakle, komisijin prijedlog je proaktivan koji također obuhvaća sve studije i podatke kada je riječ o molbama za dobivanje certifikata te također i kada je riječ o o e, procjenama e, rizika. Istovremeno želimo uzeti i u obzir ovu potrebu da e, promičemo konkurentnost i inovacije. Također želimo osigurati zaštitne mjere za povjerljive informacije. Također i poštujemo prava intelektualnog vlasništva, autorska prava i također prava zaštite privatnih podataka. Također osiguravamo e, mogućnosti mogućnost javnog saslušanja, odnosno činjenice da EFSA ima sve relevantne podatke na raspolaganju kako je mogla napraviti procjenu učinka. Također je bitno razraditi i studije kako bi EFSA mogla uzeti u obzir e, sve e, čimbenike da da određeni suglasnost za proizvod koji će biti stavljen na tržište. Dakle, ovdje govorimo i o malom i srednjim poduzećima koji mogu zatražiti i savjete od EFSE po pitanju zahtjeva koje moraju zadovoljiti kako bi e, priložili e, zahtjev za dobivanjem odobrenja. Također, e, omogućava i e, posebna odobrenja u slučaju sporova. E, komisija je ta koja može zatražiti od EFSE da provede dodatne studije kako bi se utvrdilo e, činjenično stanje. I možemo reći da je onaj opći učinak svih tih mjera sljedeći, a to je da se stvori jedna klima povjerenja u procese, znači kako bi građani ponovno počeli vjerovati u institucije te kako bi se mogle potaknuti inovacije. I sve to kako bismo zajamčili pristup se znanstvenim e, podacima. Komisija je razmišljala o tome da imenuje e, stručnjake te da na taj način e, stvori dakle jednu grupaciju stručnjaka kojima bi se EFSA mogla obratiti. E, mi ćemo osigurati sve moguće instrumente kako bi EFSA ostala neovisni, neovisno stručno tijelo. E, to će udariti temelje za razvoj novih strategija kako bismo se suočavali s rizicima i u budućnosti i kako bismo mogli zaokružiti čitav postupak. Taj prijedlog je popraćen i sredstvima iz proračuna. Mi smo ovdje čuli da je jedan zastupnik tražio da se uvede kriterij sljedivosti, kao što sam rekla na početku. Riječ je o e, ciljanim mjerama, dakle sljedivost ovdje nije direktno povezana sa jačanjem procjene rizika. Želimo zahvaliti još e, jednom izvjestitelju, želimo zahvaliti odboru za e, ribarstvo i svim dionicima na ovoj konstruktivnoj raspravi. Zahvaljujem ti. Evo, Ricardo, želiš li možda dati jedan brzi zaključak? Da. Evo, htio bih samo dati još nekoliko kratkih komentara. Želim zahvaliti svima koji su se javili za riječ, posebice izvjestiteljima iz drugih političkih klubova i Europskoj komisiji. Ja bih htio naglasiti da u potpunosti vjerujem agencijama, da u potpunosti vjerujem ovoj agenciji, zato što su agencije jako važne, one su od e, temeljne važnosti e, za osiguranje zakonodavnih postupaka kada je riječ o sektoru ribarstva. Mi moramo uključiti i dati i staviti veći naglasak na hranu, znači na e, hranu koja dolazi iz oceana. Zato što je taj izvor hrane iznimno bitan za prehranjivanje planeta. Dakle, u slučaju Europske unije mi smo veliki uvoznici ribe i veliki potrošači ribe. Mi nismo samo unija u ribarskom sektoru, nego smo i ogromni uvoznici ribe. I upravo zbog toga je iznimno važno naglasiti taj kontekst ribarstva u okviru poljoprivrednog sektora i također naglasiti važnost kada je riječ o samom djelovanju EFSE. Ako već postoji tamo predstavnik e, poljoprivrednog sektora, trebali bismo se osigurati da bude i predstavnik pomorskog sektora, zato što su naši ribarski proizvodi ti koji će sve više doprinositi zdravoj prehrani. Zahvaljujem ti, Ricardo. E, znači, rok za Podnošenje amandmana je četvrti u 17 sati. Imamo raspravu u odboru 24.9. a 10.10. znači ćemo imati glasovanje. Prelazimo sada na osmu točku na našem dnevnom redu, a ovdje je riječ o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. To je jako važna tema. Zastupnica Brijano je izvjestiteljica. Evo, ona će nam danas um, predstaviti svoj prijedlog uh, izvješća. Izvolite. Zahvaljujem. Prijedlog komisije je taj da se spriječi i smanji negativan učinak nekih plastičnih predmeta uh, na pomorski okoliš. To je u skladu sa Europskom strategijom za plastiku i također u ovom e, širem kontekstu se uklapa kada govorimo o kružnom gospodarstvu. Imamo deset plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu. To su oni koji sadržavaju e, plastiku, također i neki ribolovni alati kao što su e, neke mreže. Ovdje govorimo o biološkim morskim resursima koji su posebno ugroženi, a da ne govorimo o onim najosjetljivijim vrstama. E, plastika također negativno utječe i na ribolovnu aktivnost te dolazi e, do e, neto gubitka za europsku flotu između 70 i 350 milijuna eura. A da ne govorimo o rizicima za ljudsko zdravlje zato što plastika kada se rasprši u moru E, postoje studije o e, mikroplastici u moru, ali također postoje studije o nekim e, učincima koji još uvijek nisu poznati, koje ribe mogu pojesti i koje onda na taj način završi na našim stolovima. Također moramo se suočiti sa tim problemom bacanja plastike u more. Ribari e, moraju biti priznati kao čuvari mora jer to je njihova uloga koja mora biti priznata. Dakle, zato mi smatramo ovaj prijedlog komisije iznimno pozitivnim. Zahvaljujemo im na njihovom angažmanu i na posvećenosti u raspravi i u pomoći e, mom stafu da razradimo ovo mišljenje. Dakle, e, njihove njihove odredbe idu u smjeru tome da postojeće mjere budu još učinkovitije. Dakle, ja ovdje mislim na reviziju direktive o lučkim postrojenjima za prihvat otpada u okviru ove strategije za kružno gospodarstvo. Također, kako bismo, kako bismo osigurali usklađenost i koherentnost, moramo se usmjeriti na terminologiju. Ovdje govorimo o recimo otpadnom ribolovnom alatu koji se spominje u jednoj direktivi, a imamo e, u drugoj direktivi pak e, terminologiju koja se odnosi na stari ribolovni alat i to je ono što može dovesti do zbrke. Znači moramo pojasniti definicije. Taj prijedlog e, uvrštava i e, režime proširene odgovornosti proizvođača proizvoda koji sadržavaju plastiku kada govorimo o ribolovnom alatu. E, pogotovo kako će se razgrađivati taj ribolovni alat nakon što postane neupotrebljiv. Osim toga, moramo se osigurati da što više elemenata bude e, moguće reciklirati. I na kraju, kada govorimo o e, onom otpadu koji e, pasivno upecaju ribari, to je nešto što također mora biti dio ove inicijative. Ako želimo da ribari stvarno budu dio rješenja, E, i oni ako će moći iskrcati na kopno sve e, što su pecali od tog onečišćenja, znači od tog plastičnog smeća, oni to moraju moći raditi bez da im se naplaćuju naknade za to. Na taj način oni mogu biti dio rješenja, a moramo se osigurati da u okviru direktive o lučkim postrojenjima za prihvat otpada to bude definirano. Dakle, mi smatramo da je riječ o dobrom prijedlogu i u ovom, ovom vremenu koje imamo na raspolaganju molim vas sve za vaše sugestije kako bismo poboljšali gdje je moguće ovaj moj prijedlog. Hvala lijepa e, izvjestiteljici Renata Brijanu. I sada riječ imaju izvjestitelji u sjeni. Za početak iz kluba EPP-a kolega Kelly. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, izuzetno mi je drago da sam zapravo iz iz sjene upravo e, vezano uz ovaj dokument i mislim da je dobro da na taj način zapravo pridonosimo tome da smo na putu u cirkularnom gospodarstvu. E, što se tiče plastike u Um, cirkularnoj ekonomiji i kružnom gospodarstvu. Svjesni smo um, koja je situacija, svjesni smo naravno i štete koja je učinjena uh, već uh, plastikom uh, po životinski svijet i svijet ljudi i trebamo hitno rješenje. Plastika se može primjenjivati u puno um, funkcija, na puno načina, ali naravno da imamo problem sa plastikom kada je treba zbrinuti i znamo isto tako da vrlo često nepotrebno koristimo plastiku i stoga pozdravljamo zapravo ovaj prijedlog i nadamo se da ćemo zapravo moći održati razinu ambicije eh, ovog prijedloga. Pozdravljamo i mjere koje su eh, predložene i e, to uključuje naravno i one vrste e, biorazgradive plastike koje će biti e, zapravo razmjerno povoljna i isto tako mjere vezano uz proizvodnju predmeta iz alternativnih materijala. I na taj način ćemo zapravo značajno doprinijeti upravo smanjenju količina plastika i negativnom učinku plastike na okoliš. E, stoga pozdravljam ovaj prijedlog. U Irskoj smo 2002. E, uveli porez na plastične vrećice i neposredni učinak na ponašanje potrošača je bio da se zapravo smanjilo korištenje plastičnih vrećica sa 300 vrećica E, po glavi i stanov, e, po stanovniku na e, ja mislim 13 ili 14. Znači to je značajni učinak i na taj način svakako možemo donijeti veliki doprinos i od ove direktive očekujemo zapravo sličan učinak. Što se tiče izvjestiteljice, mislim da je za sada obavila dobar posao i mislim da eh, će do kraja dobro obaviti svoj posao. Isto tako je dobro istaknula da zapravo upravo ribarska zajednica igra vrlo značajnu ulogu u ovim nastojanjima i mislim da smo međuvremenu svi svjesni da nam trebaju zapravo brze solucije i svi smo zapravo e, tu na istoj strani i znamo da moramo biti brzi i učinkoviti. Neću dalje dužiti. Hvala lijepa. E, hvala lijepa, <laughs> gospodine Kelly. Gospođa Miranda za zelene, izvolite. Hvala, predsjedniče. Renata Brijano je zaista e, osoba koja je senzibilizirana za ekološka pitanja, ali istovremeno i za e, socijalna pitanja i za gospodarska pitanja vezana uz ribarstvo. Kao što smo vidjeli u prethodnim raspravama, to se sve pokazalo da jest tako i zato smatramo da je dobro došao je prijedlog komisije. E, imamo samo jednu nedomicu. U studiji koju je objavilo sveučilište u Vigu, e, znači e, institut u Vigu, Riječ je o mikroplastici koja dolazi u 13%, ulazi 13% u e, znači, ovaj prehrambeni lanac i mi smatramo da je to zabrinjavajuća brojka, iznimno visoki postotak. Kada govorimo o 5 milijuna e, znači, e, komadića, fragmenata, i učinka koji oni imaju u prehrambenom lancu, ali također i na umiranje reptila, ptica i morskih sisavaca. Dakle, činjenica je da to ima utjecaja na kompletno morsko stanište i na kompletno morsko bioraznolikost. To bi trebali biti prioriteti. A kada, e, znači, Renata Briano Također napominje važnost e, da ribari budu dio rješenja kao na način da ih se smatra čuvarima mora, no moramo imati na umu da to mora biti u skladu sa e, ovim mm, Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo E, u ekonomskom smislu pitanje je možemo li i tu aktivnost znači ribara kao čuvara mora pokriti i možemo li zaista to ostvariti kroz inicijative da ribari kroz svoju aktivnost ribarenja kada se susreću sa pecanjem plastike da ujedno imaju tu mogućnost i prikupljanja otpada. Recimo prije u Galiciji e, je došlo do e, je dolazilo prije do kada se u samoj industriji dolazilo do jako puno tog otpada koji je završavao u e, moru, pogotovo kada je riječ o otpadu raznog ribolovnog alata. I to je dio koji je već bio spomenut u paketu o kružnom gospodarstvu. No, e, sudjelovanje samog sektora kao dio rješenja je nešto što je Renata već spomenula. Ali to mora biti usklađeno sa e, svim prijedlozima o mjerama za lučke uređaje za prihvat otpada kao što znate, neke luke nemaju mogućnost prihvaćanja otpada i trebali bismo i to pitanje razriješiti. Dakle, mi bismo trebali taj izvješta e, od Stanogavskog instituta i sveučilišta iz Viga također uzeti u obzir jer smatramo da su iznimno bitni kada je riječ o negativnom utjecaju i učinku e, plastike u moru. Hvala lijepa, Ja. Ricardo. Hvala. Ricardo, imate sljedeći vi riječ, oprosti. Eh, Zahvaljujem. Evo, eh, ja bih prije svega htio čestitati Renati Brijano na njezinom izvrsnom mišljenju i na uloženom vremenu i energiji za sastavljanje ovog izvješća. Bez obzira na to što je plastika ta koja se eh, i tekako pojavljuje u velikim količinama na samom kopnu. E, učinak plastike u moru i u oceanima na pomorski život je od dominantne važnosti i to je nešto što ne smijemo zanemariti. E, ribarenje i također sama plovidba ima svoju razinu odgovornosti za rasipanje plastike u more. Mi smatramo da ne postoji ribolovni alat koji se koristi e, danas za ribarenje, a koji nema bar jedan dio napravljen od plastike. Ovdje govorimo o mrežama, govorimo o zamkama koje se e, recimo gube u moru, te također o razno raznim tim takozvanim e, lažnim fantomskim, fantomskim ribarskim tehnikama. Slike koje smo vidjeli kako velike količine plastike završe na karibskim plažama su zaista bile zabrinjavajuće i nevjerojatne. E, nije samo ribarstvo pogođeno, recimo kada govorimo o e, ribolovu na Azorima koje koristi e, povrage, znači kojima se koriste povrazi, to je također nešto što nije što je pod velikim utjecajem upravo zbog plastike, zato što se jako puno plastike na taj način e, hvata. E, mi bismo možda mogli davati poticaje ribarskim plovilima da e, prikupljaju tu plastiku na koju iđu. Ja mislim da bi to trebao biti njihov doprinos kako bismo se mogli boriti protiv tog problema i kako bismo mogli ublažiti negativne utjecaje. To vrijeme koje naši ribari provode na vodi je iznimno veliko i ako imamo usmjerene akcije, onda zaista nećemo morati sumnjati u njihovu učinkovitost. Mi bismo trebali poticati prikupljanje otpada te odlaganje otpada u lučkim uređajima za prihvat otpada. Kao što je rekla zastupnica Miranda, e, ovdje je Europski fond taj koji bi trebao odigrati ulogu u financiranju dodatne aktivnosti. Zahvaljujem, Roza. Evo, svi znamo da velike količine plastike i mikroplastike svaki dan završi u moru. Osim samog izravnog učinka na e, ljudsko zdravlje, e, to može imati i veliki učinak na učinkovitost ribolovnog alata. Kada govorimo o zanadskom ribarstvu, učinak, negativni učinak je još veći. Prema procjenama 80% e, morskog otpada se sastoji od plastike. Od toga znači je 20 40% vezano uz ljudsku aktivnost, a ostalo dolazi sa kopna. E, prema zadnjoj studiji e, Agencije za poljoprivredu i za hranu očito je da je to veliki problem danas. Znači članak 8 je taj koji predviđa mjere za prikupljanje izgubljenog ribolovnog alata i mi smatramo da je to korak u pravom smjeru, ali je to ipak preveliko ograničenje budući da su države članice te koje imaju mogućnost da izuzmu velik dio svoje flote od takve obveze i upravo zbog toga primjena neće moći biti u potpunosti e, zadovoljavajuća. Mi smatramo da e, bi se trebao iskoristiti Europski fond za pomorstvo i ribarstvo kako bi ribari bili ti e, da oni koji će direktno sudjelovati u programima prikupljanja otpada koji će biti financirani. Znači, naknada se mora osigurati. Dakle, e, mali ribolov se ne smije kažnjavati, nego se upravo mora poticati da prikupljaju plastiku koja završi u moru i da na taj način dobije određenu određenu e, naknadu. Dakle, na taj način možemo osigurati i održivo, zato što oni zaista jesu čuvari mora. Mi bismo trebali e, osigurati također i veću održivost našeg malog ribarstva na način da ih ne kažnjavamo zbog nekakvih e, e, sitnih ili beskorisnih aktivnosti. Dakle, osim samog plana za recikliranje, e, trebali bismo se osigurati i da budući alati budu proizvedeni na način da budu trajniji. Zahvaljujem ti, Rosa. Evo, želi li možda Europska komisija nešto kratko reći? Dvije osobe su se javile još za riječ, Len i Georgi, imam li pravo? Izvolite. Merci, monsieur le président. Um, the commission first of all would like Komisija uh, htje, bi htjela za početak pozdraviti i čestitati izvjestitelju na eh, zaista eh, dobrom izvješću i to zapravo označava početak vrlo dobre rasprave i u Europskom parlamentu, a i mi smo o tome dugo raspravljali u komisiji. U ovoj fazi komisija je više e, ona strana koja sluša i e, nećemo nikako predložiti nove amandmane, ali e, dozvolite mi da za sada dajem nekoliko preliminarnih razmišljanja. Drago nam je čuti i vidjeti e, da e, imamo podršku ovog prijedloga komisije za ovako ambiciozan pristup izlaženja na kraj sa plastičnim otpadom. Isto tako, e, primijetili smo da je zapravo usredotočenost izvješća izvjestiteljice upravo na zbrinjavanju i sakupljanju i to je naravno isto nešto e, gdje ćemo na razini država članica morati vidjeti kako će se e, prikupljati e, i izbrinjavati otpad. I pozdravljamo naravno i da se izvješće osvrnulo na to kako će se zbrinjavati otpad na brodovima, odnosno sa brodova i uzimat ćemo u obzir ove amandmane a neke od aktivnosti kao što je zapravo <laughs> izvlačenje otpada iz e, mora e, već e, postoje i financiramo ih, ali one nisu za sada obvezujuće. Što se tiče ostalih elemenata, pažljivo ćemo razmotriti komplementarnu vrijednost ovih zapravo prijedloga da se uspostavi baza podataka o ribolovnom alatu, jer znamo da već postoje baze podataka kao obvezujuća komponenta određenih eh, proizvođača, tako da moramo samo paziti eh, da ne eh, stavljamo preveliki administrativni teret sad već i za te dionike. Što se tiče same komisije, bit će važno osigurati da mjere u ovoj direktivi ostaju dosjedne i da zapravo ne dupliciraju odredbe o kojima se trenutačno raspravlja u kontekstu direktive o e, znači prihva, e, e, Um, prihvatilištima uh, otpada uh, u lukama uh, sa brodova i svakako ćemo upravo um, slušati i imati na umu i ove pregovore o toj direktivi. Isto tako um, Razmatrat ćemo u budućnosti e, isto tako mogućnost revizije e, zapravo e, cilja recikliranja ribolovnog alata zato što naravno mislimo da će to doprinijeti ponovnom korištenju ali i adekvatnom zbrinjavanju ribolovnog alata koji ima sam po sebi visoki reciklažni potencijal i kojem bi trebalo pristupiti na ovako cirkularan način. Međutim, kako bismo procijenili izvedivost ovakvih ciljeva i naravno postotke e, koji bi bili e, odgovarajući, e, potrebno je naravno provesti procjenu učinka i za sada nemamo pouzdane podatke na temelju kojih bismo je mogli provesti i to je i zapravo poruka koju smo poslali odboru za zaštitu okoliša jer je izvjestitelj također i tamo imao e, zapravo već prijedlog da se već sada postavi e, jedan konkretni cilj e, za postotak recikliranja do 2025. Što se čini, što se tiče znači proširivanja oznaka na samim proizvodima, samo bismo rekli da bismo trebali za sada biti oprezni, e, čisto iz praktičnih razloga, zato što bi zapravo to moglo isto tako dovesti do opasnosti skrivenih e, skrivene promidžbe i isto tako znamo da se zapravo e, tržište vrlo brzo mijenja pa bi to možda bilo malo teže. Ali u svakom slučaju za sada zahvaljujem izvjestiteljici na e, ovom zaista kvalitetnom izvješću. Veselimo se daljnjoj suradnji na ovom pitanju i e, svakako ćemo i dalje imati na umu ovaj ambiciozni cilj i ovaj ambiciozni vremenski plan. E, Renata, Puno hvala, Renata. Želiš li možda odgovoriti? Evo, bit ću jako kratka. Hvala svim kolegama, hvala i komisiji. Mislim da su više manje komentari išli u istom smjeru. Pokušat ćemo uvrstiti sve vaše sugestije kako bi ovo izvješće bio rezultat zajedničkog rada. Ja sam na vašem raspolaganju za to. Zahvaljujem. Dobro. Evo, htio bih ja samo nadodati dvije riječi kad je, riječ o e, Renatinom izvješću. Renata živi u Dženovi, i htio sam eh, reći da smo jako puno mislili na tebe kad se ono dogodilo u Dženovi. Dobro, evo, zahvaljujem sada svima i vraćamo se na dnevni red. Dakle, amandmani se moraju podnijeti do 17 sati 4. rujna. Imaćemo 24. E, glasovanje na odboru, a 10. 10. će biti glasovanje u odboru ENVI. A sada prilazimo na devetu točku dnevnog reda. Dakle, ko želi otići može. Riječ je o višegodišnjem... Pričekat ćemo. Evo, molim vas, možete izaći. Molim vas, stišajte se. Nous allons passer au plan 9, donc au point 9 de notre ordre du jour. Sad prelazimo na devetu točku dnevnog reda, višegodišnji plan za riblje stokove. Molim vas kolege. Dobro. Evo komisija će zauzeti svoja mjesta. plan Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama. Imat ćemo sada razmjenu mišljenja o tom višegodišnjem planu. Ja sam bio, ja sam bio imenovan izvjestiteljem. Na zadnjem sastanku sam vam predstavio svoj e, prijedlog e, izvješća i također e, nakon toga ste podnijeli amandmane. to je bio 18.7. Do tada se podnosili amandmane. Dobili smo 259 amandmana, uključujući i moje amandmane. A sada ćemo razmatrati amandmane. Dakle, sad ću evo započeti ja kao izvjestitelj, a nakon toga ću ponovno preuzeti ulogu predsjednika pa ću dati riječ i izvjestiteljima u sjeni. Dakle, evo, samo kratko. Ovaj višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama. Zastupnici e, zastupnice Sabina, molim vas. Dobro. Dakle, htio bih zahvaliti prije svega svim kolegama koji su mi pomogli u unošenju izmjena u ovaj tekst. Mislim da imamo izvrstan tekst kako bismo nastavili pregovore po pitanju kompromisnih amandmana. Sada bih se htio usmjeriti na važne točke, na one glavne točke koji su iznimno bitne kako bismo postigli sporazum. Dakle, prvo moramo izbjeći monopol kada je riječ o Međunarodnom vijeću za istraživanje mora i o e, davanju znanstvenih mišljenja, zato što mislim da oni imaju trenutno monopol i mislim da ćemo doći do kompromisa zato što mi se čini da se više manje svi slažemo. Drugo, kada govorimo o planu upravljanja, moramo se usredotočiti i na dinamičko upravljanje aktivnostima. Treće, E, sektor znači zakonodavnih postupaka. Dakle, imamo e, sektor koji se e, moramo vidjeti, znači, moramo proći kroz razine ribolovne smrtnosti i kroz razine najvećeg održivog prinosa. Da, to je sve što će nam oduzeti dosta vremena. I zaključno moramo, znači, nadamo se da će se proći u redu i da se dogovorimo oko datuma. Ako se prođe dobro, taj plan bi trebao stupiti na snagu u trećem mjesecu 2019. godine. Znači imamo puno manje od godinu dana da do svega toga e, dođemo. Evo, e, sada predlažem da krenemo manjim koracima i e, da na neki način zaobiđemo tu birokratsku sporost i da uspijemo dati konkretne odgovore na određene izazove. Moramo doći također i do zatvaranja određenih ribolovnih e, područja i moramo također zadržati i gornju razinu za neke određene ciljane vrste. Ovdje mislimo i na resurse, ali mislimo i na tehnike. Kada govorimo o razlici između sjevera i juga, e, moramo napraviti jasnu razliku kako bi se e, definirala situacija ne samo sa ribarima, nego također i sa rekreativnim ribolovcima. Dakle, znamo da puno puta e, ukupan dozvoljeni ulov ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Evo, to je nešto što će biti također dio našeg dijaloga. Sada vas pozivam da prokomentirate ovo izvješće, onako prvo ukratko. E, mislim da su amandmani doprinijeli tome da imamo dobru bazu za kompromis. Evo, to je ono što sam htio reći kao izvjestitelj. A sada se vraćam e, u svoju ulogu predsjedatelja i dajem riječ kolegi Ricardu Serao Santosu. Zahvaljujem, predsjedniče. Evo, ja još jednom želim zahvaliti i čestitati e, na angažmanu kolega i vas vama predsjedniče na ovom e, dokumentu. Ja mislim da je iznimno bitno da napravimo dogovor što je prije moguće kako bismo na plenarne mogli izglasati ovo izvješće. E, vi ste, gospodine Alenka Kadek, zaista učinkoviti. Htio bih osim vama zahvaliti i svima drugima koji su doprinijeli izradi ovog mišljenja. Evo, siguran sam da ćemo e, doći do jako dobrih kompromisa na zajednički način. Kao što je rečeno na posljednjem sastanku odbora, moji amandmani idu u smjeru poboljšanja mjera zaštite za određene vrste u određenim staništima. Također se moraju uspostaviti područja zaštite e, za one visokorizične vrste. Ovdje govorimo o tome da e, ništa nije besplatno, znači načelo ništa nije besplatno. Imamo tri najudaljenija područja Europske unije koji se nalaze u e, vodama Atlantskog oceana. Riječ je o 2 milijuna kvadratnih kilometara. Dakle, rezultat tog angažmana ultraperif, znači najudaljenijih regija u Atlantiku zahtijevaju tehničke mjere kao što su recimo e, zabrana pridnenog ribarenja povlačnim mrežama. U tom slučaju mi moramo zajamčiti da postoji transparentnost kada je riječ o unošenju takvih izuzeća i takvih e, zabrana. Kada govorimo o parangalima, pokazalo se da postoje e, neka alternativna rješenja, pogotovo kada je riječ recimo o e, nekim vrstama kao što su morske spužve. Ako želimo podržati takve vrste aktivnosti, onda moramo osigurati i e, drugačiju vrstu aktivnosti. Kao što je predviđeno višegodišnjim planovima o kojima raspravljamo i koji se odnose na neka druga područja, pokazalo se da su ovi prijedlozi koje sam ja najavila u svojim amandmanima itekako prisutni u drugim planovima i mogu funkcionirati. Dakle, učinkoviti su. E, dakle, ovdje sam se usmjerio i na specifične slučajeve na Azorima. Neću još jednom ulaziti u detalje, ali zahvaljujući tim primijenjenim tehničkim mjerama te ažuriranim znanstvenim podacima, mi smo uspjeli doći do obnove ribljih stokova. E, na taj način smo uspjeli promijeniti regionalni plan, a ribari su bili ti koji su bili ključni za provođenje tih regionalnih planova i ostvarili smo pozitivne rezultate ne samo za očuvanje vrsta, nego također i i za financijski prinos te za revaloriziranje, e, znači za povećanje vrijednosti same ribe koja dolazi e, do potrošača. Eh, uspjeli smo obnoviti riblje stokove i to zahvaljujući između ostalog i angažmanu ribara. Kao što vidite, tehničke mjere se moraju primijeniti na specifične načine za pojedina područja i to je najučinkovitiji način. Kada govorimo o obvezi iskrcavanja, moramo uspostaviti eh, vrlo jasne mjere, ali ne smijemo ostaviti posrance niti periode obustave. Zašto? Zato što su neki od tih razdoblja obustave ribolovnih aktivnosti uspjeli dovesti do obnove stokova. I na kraju uspjeli smo e, dobiti i veći ekonomski učinak zato što je riba koja je došla do kopna mogla biti prodana po višoj cijeni zato što je bila kvalitetnija. Dakle, e, bitno je da se osiguramo da ona riba koja se prodaje može doseći najveći održivi prinos i to je ono što nam mora biti postavljeno kao cilj. Mora se uzeti u obzir i socioekonomski faktor. To nije jednostavno, ali u zajednički trud ja sam, vjerujem da, ja, sam uvjeren da je to moguće ostvariti. Zahvaljujem ti, Ricardo. Evo, isti želim zahvaliti i svim svojim suradnicima koji su radili na ovom dokumentu. Bez njega ja ne bih mogao ništa sam. Bez njih. Zastupnica Bobarik, izvolite. Hvala lijepa. Samo nekoliko točaka. Složit ćete se da višegodišnji su planovi zapravo stvoreni kako bi se upravljanje učinilo jednostavnijim za naše ribare ja se bojim da neki amandmani koje su podnijeli kolege zapravo samo dodaju e, konfuziju i samo postavljaju još više pitanja umjesto da odgovaraju. Primjerice 99 i 151 su amandmani gdje imamo e, pojam ostalih neovisnih tijela i znamo da je ICES zapravo međunarodno priznato e, tijelo kada se radi o ribljim stokovima i koliko ja znam ne postoje druga znanstvena tijela koja su zapravo u stanju obaviti posao koji ICES obavlja. Što se tiče amandmana 151, kolege su rekli da bi obveza iskrcavanja trebala se odnositi e, na sve pridnene stokove ali ne radi se samo o pridanim stokovima koji su pokriveni e, obvezom iskrcavanja i zapravo nije mi jasno zašto bismo ovdje navodili samo pridane stokove. Ovaj plan se odnosi na riblje stokove u zapadnim vodama, a e, ovaj amandman zapravo e, odaje dojam da se bavimo samo pridanim stokovima. Što se tiče amandmana 156. tamo stječemo dojam da se obveza iskrcavanja ne provodi u potpunosti, a već postoje odrodbe da se ona mora provoditi i to je moraju provoditi svi europski ribari. Znam da ribari u mom zapravo e, e, izbornom e, krugu u Irskoj već provode naravno svoje obveze i ne bih zapravo podržavala niti jednu mjeru koja bi sugerirala da to u drugim dijelovima Europske unije nije slučaj. Što se tiče nekih tehničkih amandmana, htjela bih postaviti pitanje komisiji što misli o um, amandmanu 143 i što se tiče dakle uh, brancina i amandmana 141 i zašto uh, je zapravo bilo potrebno upravo ovu vrstu uvrstiti u izvješće. Zastupnica Bilbao. Zahvaljujem. Kao što smo već rekli u e, drugim prilikama, možemo ponoviti još jednom. Mi smatramo da nije dobro da se miješaju ta dva područja ali evo u ovoj trenutnoj situaciji ja mislim da bismo trebali napraviti to da se potrudimo kako bismo uzeli u obzir razlike i specifičnosti svakog od tih područja i da damo neko rješenje koje će odgovarati e, i jednom i drugom području. Ja sam podnijela 33 amandmana i evo ukratko ću sažeti na što se odnose amandmani. Dakle, želim izmijeniti ciljeve zato što se u prijedlogu govori samo o potrebi da radimo na okolišnoj održivosti kroz kriterij predostrožnosti. Mi smatramo da je nužno govoriti i o težnjama e, tim planom da doprinesemo opskrbi ribom u Europskoj uniji. I također želimo potaknuti na izravno i neizravno stvaranje radnih mjesta to je ono što nam nedostaje u prijedlogu. Na drugom mjestu u prijedlogu se govori samo o mješovitom ribarstvu, ali ja mislim da bi bilo korektnije govoriti o znači e, ribolovu koje se bavi ne mješovitim vrstama nego e, s nekoliko različitih vrsta. Dakle, Ovdje govorimo o tome da neki ribari se mogu baviti ribarenjem e, različitih vrsta, svaki od njih zasebno. Također moramo govoriti i o regionalizaciji, moramo napraviti taj konačan skok. I također moramo govoriti o primjeni ovog plana jer smatramo da će on biti učinkovitiji ako i njega regionaliziramo. Moramo se usredotočiti na razradu boljih znanstvenih mišljenja. A kada govorimo o ribolovnim mogućnostima, to je nešto što treba biti razrađeno u skladu, u suradnji sa našim zasebnim ribarskim sektorom i da trebamo uzeti u obzir i savjete e, dionika u tom području. Na temelju e, znanstvenih mišljenja i korektne znanstvene procjene e, došlo je do nekakvih prijedloga koji su bili razrađeni u okviru ovog plana i također na temelju njih su se razradili planovi za eksploataciju i za ulov. Ja mislim da bi to možda, mogao biti prijedlog, na izgled čudan, ali tamo gdje je bio primijenjen, tamo je dao učinkovite rezultate. U Biskajskom zaljevu je došlo do znatnih povećanja rezultata i učinka po pitanju obnove ribljih slokova, zato što je došlo do korektne primjene postojećih mjera i e, znači dobro definiranog plana upravljanja ono što moramo napraviti, a to je imati povjerenja u sektor koji i dalje nastavlja živjeti od ribarstva i to je ono što oni znaju činiti. A kada govorimo o primjeni pravila za iskorištavanje ribljih stokova, e, to je nešto na što se moramo usmjeriti i dati možda čak i e, veći kredibilitet samom sektoru koji se brine za očuvanje ribljih stokova. Moramo uzeti u obzir i pelagijske vrste, ne moramo uzeti u obzir samo demerzalne, odnosno pridnjene vrste, nego također i pelagijske životinske vrste. Kada govorimo o nekom maksimumu najvećeg određenog prinosa i onih 20%, možda bismo mogli osigurati razdoblje između 3 i 5 godina e, da na progresivan način postignemo ciljeve koje smo si zacrtali. Na taj način možemo izbjeći socioekonomska recimo socioekonomske učinke koji bi mogli imati katastrofalne posljedice za neka područja. Kada govorimo o ribolovnim mogućnostima, moramo provesti studije socioekonomskog učinka da vidimo kako možemo najlakše moguće postići najveći održivi prinos. Kroz planove upravljanja možemo ograničiti ribolov samo na one stokove koji se nalaze u boljoj situaciji, ali pitanje je kako ćemo to usvojiti i nakon toga primijeniti. E, rekreacijski ribolov e, ne bi trebao biti i ne bi se smio, e, znači ne bi smio biti konkurencija gospodarskom ribolovu i zbog toga smo uložili određene amandmane koji idu u tom smjeru. Znači profesionalni ribolov i rekreacijski ribolov nisu isti i ponekad dolazi do nelojalne konkurencije, a to je nešto što se mora puno učinkovitije kontrolirati. I zadnje, kada govorimo o e, brancinu i o kolji, postoje znanstvene studije koje nam još uvijek nisu dale dovoljno znanstvenih podataka i koji e, i na temelju kojih nismo mogli donijeti odluke koje smo donijeli i koje smo uvrstili u ovo izvješće i pitam zašto smo to napravili ako ne postoje znanstveni podaci. Zahvaljujem, a sada Pako Miljamon. Da, e, pelagijske vrste su iznimno bitne za španjolsku i galicijsku flotu. Ja sam imao puno puta e, vremena raspravljati o ovom pitanju već i tijekom e, srpnja i već sam tada naglasio u kojem će smjeru ići moji amandmani. Evo, sada ću ponoviti neke od tih točaka u kojih sam razradio amandmane u suradnji sa Gabrielom Matom. Dakle, ja također želim insistirati na e, socijalnom i ekonomskom faktoru u sektoru ribarstva i na važnosti socioekonomskih faktora. Također je bitno i ekološko pitanje, ali postoje još dva aspekta e, koji su iznimno bitni, koji su već napomenuti u zajedničkoj ribarstvenoj politici, a to su socijalni i gospodarski faktor. U određenim temama kao što je obveza iskrcavanja bitno je da e, zapravo se to upućuje na sve dionike u sektoru ribarstva i ne bismo to trebali ograničiti samo na pridnene vrste. Također, kada govorimo o mješovitom ribarstvu, mi smo svi svjesni problema na koje ćemo naići krajem ove godine E, s obzirom da će sa stupanjem obveze iskrcavanja za sve flote e, u 2019. E, godini doći do velikog problema zato što se to neće moći u praksi za mnoge provesti. A znate da oni koji se bave znači, ulovom pelagijskih vrsta će se naći kao u nekakvoj vrsti limba. Ja inzistiram na onome što kaže e, amandman 134. E, znači ja naglašavam još jednom to da se ne slažem po pitanju te točke sa izvjestiteljem. E, komisija je samo djelomično uključila, u, ugradila u ovaj svoj prijedlog pitanja koje su nama bitna. Dakle, mi smatramo da bi to trebalo ili maknuti ili detaljno objasniti. Kada govorimo o znači brancinu kojeg se lovi par parangalom u španjolskim vodama mi sa njim nemamo problema, sa očuvanjem tih stokova nemamo problema. Znači kada je riječ o e, kolji, ista je stvar, nismo dosegli najvišu razinu kvote. Evo, to je to. Hvala. Zahvaljujem, eh. Evo, želim naglasiti tri aspekta. Kad, uzmeš, kad uzmemo u obzir sve amandmane i moje mišljenje od prije po pitanju te teme, ja mislim da će biti jako teško postići onaj cilj najvećeg održivog prinosa. I zato mislim da je ovaj e, prijedlog izvjestitelja najprikladniji kada govorimo o postizanju tog najvećeg održivog prinosa, upravo zbog e, poteškoća e, sa tim vremenom koje nam je preostalo do uvođenja novih mjera, ja smatram da će biti nemoguće, ako ne nemoguće, onda vrlo, vrlo teško provesti sve mjere koje je komisija imala na umu. Što se tiče rekreacijskog ribolova, moje je stajalište da ona ne, treba, ne, bi trebala biti konkurencije, da se ne bi trebala zapravo dovoditi u istu kategoriju kao i ovaj gospodarski ribolov. I naši amandmani idu u tom smjeru. A treće pitanje e, se odnosi e, na ono što je već bilo i ranije rečeno i što je sad spomenuo gospodin Miljan Mon. Ja vjerujem da ne postoje znači, dovoljno podataka da uključimo u plan upravljanja i brancin E, zato što znanstveni podaci nam ne daju dovoljno informacija i zato se ne slažem niti sa stajalištem izvjestitelja, niti sa stajalištem e, komisije. Ja mislim da bar prema tim španjolskim podacima, znači uključivanje brancina, bar prema španjolskim podacima kojima mi raspolažemo, e, to nije opravdano. Želim čestitati izvjestitelju na angažmanu i na trudu da se drži svih rokova. Ja mislim da je iznimno bitno da e, to bude tako kada je riječ o e, znači o zapadnim vodama e, i da ćemo istu stvar moći postići i za Sjeverno more i vjerujemo da će se uskoro i Jadransko more također naći u planu upravljanja u ovom sazivu. Hvala. A sada im riječ komisiji. Gospođa Clark, izvolite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je voudrais également euh, à nouveau euh, vous... Hvala lijepa, uh, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem i vama i kolegama u odboru da ste tako brzo i tako učinkovito zapravo podnijeli ovaj uh, prijedlog, odnosno dali ovo izvješće i uh, prošli kroz ovaj naš e, prijedlog plana, ali znate koliko nam je stalo do brzog e, donošenja ovog plana. E, ne mogu sada se osvrnuti na sve amandmane koji su podneseni, ali mi smatramo da jeste potaknuli neka poboljšanja svojim amandmanima, primjerice time da ne dajemo ekskluzivnost ICES-u, iako znamo naravno da ICES, e, barem za sada, jest naš najbolji izvor što se tiče znanstvenih istraživanja i e, znanstvenih savjeta. Ali rekla bih nekoliko riječi o e, amandmanima koji nam se čine malo problematičnima. oni koji stavljaju pod upitnik zapravo višegodišnje planove e, su primjerice amandmani o tome da bi trebala postati marža. ovo još jednom staviti pod upitnik mislim da nas neće dovesti u situaciju da možemo doći do kompromisnog rješenja brzo. Radi se o amandmanu 95. 133. i još nekima. I podsjetit ću vas da su da se nalaze vrijednosti marža koje su, koje su u skladu sa e, znanstvenim istraživanjima i ne želimo od toga odstupiti. Mislim da e, ICES zapravo samo potvrđuje našu maržu. Što se tiče amandmana 29, um, i pitanja da se znači, može nastaviti ribarenje um, pod određenim okolnostima i uh, kada je lovostaj, uh, to bi otvorilo vrata naravno krivolovu. 15 i 43 su amandmani koje smatramo problematičnima. Uh, radi se o ograničenju na sedam godina i što se tiče planiranja i mogućnosti ribolova. jesmo za to da se naravno odredbe e, uvijek ponovno revidiraju, da se napravi procjena njihovog učinka i zapravo predviđa se e, evaluacija nakon pet godina, ali ugraditi baš e, decidiranu odredbu koja na neki način praktički obustavlja plan nakon sedam godina ili nekog određenog razdoblja, to mislim e, da će nas malo previše ograničiti jer e, će naravno biti pitanje hoćemo li dovoljno brzo onda moći donijeti novi zakonodavni akt. Dakle, revizija da ako je potrebna, ali ne ne u ovako decidiranom, izričitom e, obliku. plan jest fleksibilan i to je i ono što je pozitivno, osobito što se tiče znači, mogućnosti ribolova. A postoje i planovi ograničavanja um, tehničkih mjera i mi smo uh, zapravo predložili da se to primjenjuje i na pelargijske vrste. Ovdje bi moglo doći do pravnih poteškoća, inače i tako bi cijeli sektor mogao biti doveden u opasnost. Što se tiče obveze iskrcavanja i objašnjenja, tu možda u određenim slučajevima imamo pravni vakuum, ali evo pada mi na pamet jedan primjer, a to su Jakobove kapice. Sigurno su svi već čuli što se dogodilo između francuskih i britanskih ribara. Zašto? Zato što nisu dogovorene tehničke mjere. to e, kada bismo ih jasno definirali, e, to bi omogućilo znači e, dogovaranje određenih pravila u ovom slučaju konkretno kod Jakobove kapice i mogli bismo time zapravo izbjeći upravo ovakve događaje kakvima smo svjedočili prekjučer. To je zaista bitno i molim vas razmislite o tome e, koje bi reperkusije zapravo imalo brisanje ovakve jedne odredbe. Kao prvo, želimo pojednostaviti ribolov za same ribare, odnosno ribarstvenu politiku. I e, onda što se tiče plana za Baltičko more i amandmana koji se odnose na njega, zapravo, oni zapravo na neki način sugeriraju e, osobito što se tiče marži, da bi se to trebalo odnositi samo na pelargijske vrste. To nam nije razumljivo. to bi onda značilo da se zapravo pod upitnik stavlja najveći dio plana za Baltičko more. A plan za Baltičko more zapravo treba odgovarati e, ostalim planovima. E, što se tiče znači, mjera očuvanja. Dakle, plan kao takav se ne bi trebao e, mijenjati. A na kraju, što se tiče amandmana i predsjedatelja, a e, odnosi se na znači, odgađanje e, ispunjenje ciljeva ako bi ispalo da je njih teško postići zapravo još pokušavamo točno shvatiti kako ste to e, zapravo zamislili i u kojoj mjeri to u biti odgovara i samoj osnovnoj uredbi. O tome treba još podrobno raspraviti. Što se dakle nas tiče, e, morat ćemo o tome još malo razmisliti. što se tiče brancina. Brancin naravno mora spadati u područje primjene. Osobito zbog gospodarske važnosti ove vrste imamo popis vrsta i naravno moramo imati koherentni pristup kako bismo uvrstili određene vrste u plan, a neke ne. Komercijalno e, je to vrlo važna vrsta, nekoliko država članica se bavi izlovom te vrste i e, onda taj izlov mora e, se obavljati prema kriterijima naravno popisa u okviru plana. Nadam se da sam eto E, spomenula glavne točke. Hvala, gospođo Clark. Erik? Ako sam dobro shvatio. Komisija zapravo ne želi baš e, uzeti u obzir naše amandmane i naše prijedloge a ipak smo tu u postupku suodlučivanja, jel? I tu ću svakako se mm, potruditi da ću u suradnji s kolegama naravno eh, doći do jednog zajedničkog stajališta parlamenta, jedinstvenog stajališta parlamenta, pa ćemo o tome pregovarati naravno u vijeću, eh, nadam se uz pomoć komisije. Barem je u većini slučajeva tako. Imamo taj postupak suodlučivanja, takav je. i vijeće i komisija, odnosno vijeće i parlament moraju donijeti odluku na kraju. Dakle, vi smatrate da biste trebali odbiti većinu amandmana. Onda ne znam kako će se to u trijalogu moći e, riješiti. Mi ćemo glasovati naravno ovdje u odboru, pa onda i na plenarnoj sjednici parlamenta i sa kolegama, neki kolega su još ovdje, e, ćemo nastaviti raditi na ovome. Kolege će se sigurno htjeti očitovati što se tiče i vaših sada komentara i e, određenih amandmana i nadam se da će nam uspjeti da se u suštini složimo, iako se ne slažemo u svemu. zaista smo odradili ovo brzo, ali to ne znači da smo išli grlom u jagode. E, naravno da ćemo sjesti sa izvjestiteljima u sjeni i e, razgovarati o svim točkama koje su za nas važne. To sam eto samo htio još dodati. I e, već i zbog toga da je izvjestitelj iz sjene čuju. žao. Na kraju krajeva e, odluku će donijeti vijeće i parlament. Ali svakako zahvaljujem komisiji već sada na prijedlogu e, s, s kojim radimo. Jel? Imamo e, puno amandmana i mislim da ovo nije sad ono što, što smo htjeli čuti, odnosno što su mnogi ovdje očekivali. S time prelazim na to da vas obavijestim da 9. listopada ćemo glasovati o ovome, ali prije toga ćemo naravno, ću ja sa kolegama sjesti, sa kolegama izvjestiteljima iz Sjene, ali naravno e, možemo se i na drugim mjestima još e, o tome razmijeniti. Toliko o ovom dokumentu. I već smo došli s time do desete točke dnevnog reda. Gabriel je izvjestitelj. Kratko izvješće o očuvanju ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera. Dakle, mogu biti ili kratak ili dugačak, ali pokušat ću sanžeti. Kao što znate, jako je komplicirano, jako smo puno radili i vidjet ćemo hoćemo li ugledati svjetlo na kraju tunela. Kao što znate, riječ je o reviziji tehničkih mjera, na tome se radi već jako dugo. Imamo dvije, to su jedna od dvije važne, najvažnije uredbe u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Iako se to naziva tehničkim mjerama, jako puno je politike u svemu tome. I najbolji dokaz toga je da e, dosadašnja dva pokušaja izmjena nisu bila plodonosna i nisu mogla biti okončana. Upravo zato smo pokrenuli ovaj treći postupak pregovora pa da vidimo hoćemo li imati uspjeha. Dakle, pitanje je gdje, kada i koliko se može ribariti. E, zamislite zapravo što sve to znači. Tehničke mjere kroz svo ovo vrijeme su e, bile teme za čitav niz uredbi, ali postoji sada jako puno kompliciranih pravila koja su raspršena u mnogobrojnim uredbama i koje bi na neki način trebalo objediniti jer ovako baš nisu korisne. Ono što se pokušalo napraviti je pojednostaviti i regulirati sve te postojeće mjere i odredbe. Znači, dakle, e, usvojen je mandat u okviru Europskog parlamenta za sudjelovanje u pregovorima. Imali smo 25 e, internih e, sastanaka imali smo dosta međuinstitucionalnih stručnih sastanaka i pet trijaloga. I evo, to je ono na čemu radimo već jako, jako dugo vremena. Istina je da smo imali puno toga povuci potegni, e, pozitivnih i opet korak, koraci prema naprijed i koraci prema nazad. E, neki članovi ovog odbora su surađivali sa nekim članovima iz Europske komisije, te su bili određeni prijedlozi povučeni. Njima se nije svidio prijedlog e, Europskog parlamenta imali smo i vrlo otvorenu prijetnju Europske komisije, odnosno ako ne slijedimo ono što su oni naložili, da će e, znači, izravno e, prekinuti sa e, tim pregovorima i da će i također postoje neke nevladine udruge koje vrše pritisak na Europsku komisiju kako bi popustili u određenim elementima u tim pregovorima. Dakle, kao što vidite, znači situacija je prilično ono na razini sukoba iz razno raznih kutova. No, uspjeli smo se više manje umiriti, približiti naše stajališta i mislim da sada imamo šansu krenuti prema naprijed i da nadamo se da se niko neće zapravo povući iz e, trijaloga i rada na ovom e, prijedlogu uredbe. Htio bih zahvaliti svima ali jako velik, zapravo jako veliku ulogu je imalo bugarsko predsjedanje Europskom unijom i također e, sami povjerenici e, na tom području. I mi smo zahvaljujući razno raznim radnim skupinama uspjeli smo doći do nekih zajedničkih rješenja. Ja bih sam sad samo htio napomenuti neke na važne točke. Dakle, kako možemo tehničke mjere učiniti fleksibilnijima, a da pritom ne izbjegnemo postojeća pravila, jer ne želimo neke radikalne promjene, nego želimo samo da tehničke mjere budu što učinkovitije kako bismo e, u ekološkom smislu i u gospodarskom smislu dobili e, što učinkovitije i što održivije ribarstvo. E, također, smo željeli kako na lokalnoj razini, tako i na regionalnoj razini poboljšati suradnju sa europskim institucijama kako ne bi došlo do tih nekakvog mikromanagementa sa razine Europske e, e, unije i kako da se usmjerimo na taj kao regionalni pristup, a da ne dođe do ponovne nacionalizacije čitavog sustava. Dakle, mi su zakonodavci smo usvojili osnovna načela prema kojima bismo trebali voditi te pregovore. E, mi smo poštivali ciljeve uspostavljene u temeljnoj uredbi koja se tiče zajedničke ribarstvene politike. E, to je osnovni alat koji treba biti prisutan u svim drugim alatima koji se tiču ovih e, zajedničkih ciljeva zajedničke ribarstvene politike. Pokušali smo se uskladiti i sa politikama za zaštitu okoliša Europske unije Pokušali smo provesti pojednostavljenje postojećeg zakonodavstva kako bi ono bilo lakše primjenjivo kako u sektoru ribarstva tako i u e, samoj javnoj upravi e, mjere moraju biti usmjerene na specifične situacije i okolnosti svake od pojedinih e, ribarskih područja i vrsta ribolova. I također razgovarali smo i o inovacijama. Sada smo trenutno u statusu quo kada govorimo o važećim tehničkim e, mjerama jer nismo dodali previše novih e, elemenata. Znači, dodali smo ono što sam rekao, a to je fleksibilnost e, s jedne strane i s druge strane status quo kako bismo neke mjere učinili jednostavnima i lakšima za primjenu. Također smo se složili i po pitanju mnogih točaka u ovoj uredbi, što je pozitivno. Dakle, tehničke mjere koje moraju biti ujednačene za čitav ribolovni alat. Također, kada govorimo o ribarskim područjima i o ograničenjima koja se provode, moraju se uzeti u obzir znači, e, sve te mreže koje se odnose na e, znači, povlačne mreže i na e, plutajuće mreže imamo tri ili četiri teme koje su od temene važnosti i koje su prvo ciljevi regionalizacije, dakle veličina e, tega, veličina oka mrežnog tega, i također trebamo se usmjeriti i na onu konačnu raspravu, a to je električni ribolov. To je nešto što je na neki način onečistilo sve prethodne rasprave, jer svaki put kada, evo, e, onda kada ćemo uspjeti sve prije toga zaključiti, onda ćemo doći do električnog ribolova. Jer ako se prvo počnemo dogovarati o električnog ribolova, onda je sigurno da nećemo doći do zaključka ni na jednom od drugih područja. Dakle, to je nešto što trebamo ostaviti za kraj. Imali smo najviše posla kada je riječ o određivanju ciljeva. Neki su ciljevi jasni. E, prvo je bitno odrediti ciljeve koji će se temeljiti na znanosti, na znanstvenim mišljenjima. I s druge strane trebamo zajamčiti jednake uvjete za različite morske bazene i također ciljeve moramo prilagoditi specifičnostima svakog ribolovnog područja i svakoj vrsti ribolova. Također, ciljevi tehničkih mjera s jedne strane i ciljevi zajedničke ribarstvene politike s druge strane moraju biti usklađeniji. Kada govorimo o regionalizaciji, oni su prihvatili prijedlog Europskog parlamenta, dakle višegodišnji planovi i dalje moraju biti prioritet. To je ono što nalaže i sama zajednička ribarstvena politika a ono što moramo od, izbjeći, a to je da regionalizacija e, ne nailazi na prepreke u okviru višegodišnjih planova. Ako nema višegodišnjih planova, onda države članice mogu usvojiti regionalne, znači nacionalne planove koji će biti u skladu sa njihovim regionalnim programima. I to je ono što je i sama komisija prihvatila i ona može na neki način zaštititi tu mogućnost. Dakle, imamo vrlo jasan prijedlog parlamenta, a, koji, mi smo tu odjednačeni, a komisija i vijeće imaju dva poprilično različita stava i tu nisu baš u potpunosti ujednačeni. Mi smo zatražili status quo koliko god je to moguće u nekim područjima, a komisija i vijeće su gotovo godinu dana radili na razredu tog nekakvog zajedničkog ujednačenog mišljenja i mm, možemo reći da je njihovo konačno, njihov konačni rezultat na neki način e, onako baš detaljno razrađen i dosta je blizak ovim našim prijedlozima. E, to pitanje je dosta povezano sa nekim drugim politikama i zato nije bilo lako u pregovorima. Komisija je dala jedan vrlo komplicirani zahtjev i prijedlog kada govorimo o znači, e, ograničenjima za ulov E, ribe, odnosno za minimalnu dozvoljenu veličinu e, ribe za ulov. To je nešto što se nama nije svidjelo ali to je vijeće odmah e, odbilo kada je bila riječ o tim kvantitativnim ciljevima i možemo reći da smo tu nekako stali, jako dugo nismo ostvarili napredak jer je to bilo prvo ograničenje na koje smo naišli. Znači minimalna dozvoljena veličina za ulov onda smo, e, mi zakonodavci smo od komisije zatražili da napravi novi prijedlog po pitanju tih kvantitativnih ciljeva koji ćemo onda nakon toga proučiti i razmotriti. Komisija je to napravila e, i njezin prijedlog e, se usmjerio na pokazatelje znači tog prinosa vezanog uz ošću selekciju, znači uz selekciju pojedinačnu selekciju svake vrste E, nisu naišli na odobrenje parlamenta zato što na neki način je to izašlo iz onih okvira koje smo se mi odredili. E, mi smo htjeli što je više moguće ograničiti ulov nedorasle ribe. Europska komisija je ta koja daje sve ovlasti znanstvenicima, njima daje najveću moć, sve se radi u dogovoru s njima, također i određivanje najvećeg održivog prinosa i ukupnog dozvoljenog e, ulova e, i oni traže da se poštuju ti pokazatelji, znači optimalne selektivnosti. Sa političkog i pravnog stajališta mi smatramo da to nije prihvatljivo zato što e, čak i ako e, mi slijedimo najbolje moguće ono, znanstvene prijedloge, mi smo zakonodavci koje moramo odlučiti i moramo uzeti u obzir jako puno drugih pitanja. Zato smo e, raspravljali o mnogo čemu, imali smo jako zanimljive rasprave i pokazalo se da je nemoguće u ovoj fazi doći do sporazuma o toj temi. Kada govorimo o regionalizaciji, budući da nismo došli do dogovora o samoj bazi tijekom e, bugarskog predsjedanja, e, također je bilo nemoguće dogovoriti se i po pitanju regionalizacije. Mi smo tražili savjetodavna vijeća da nam daju svoje mišljenje o tom prijedlogu i sada evo čekamo čuti njihovo mišljenje. Ja mislim da možemo napredovati i mislim da možemo imati 4.10. još jedan trijalog e, vijeće će tamo imati e, novi mandat koji će dobiti, ja mislim, čak 6.9. kada će biti odlučeno o tome i ja vjerujem da ćemo od njih dobiti prijedlog za koji iskreno vjerujem da bi mogao biti prihvatljiv i da bi mogao otvoriti put ka iznalaženju sporazuma. Pitanje je što ćemo napraviti ako države članice ne usvoje zajedničke preporuke. Ono što smo napravili je, bio, je bilo to da prihvatimo mogućnost da komisija onda urgira u tom slučaju. Imamo vrlo oštru raspravu s vijećem i kada se govori o delegiranim aktima i o tome dokle komisija smije zadirati u problematiku. Dakle, e, čak se spominjao i članak 290 e, ugovora gdje se govori o tome da delegirani akti ne bi trebali biti na snazi po pitanju nekih nevažnih, odnosno netemeljnih e, zakonodavnih e, odredbi. A kada govorimo o delegiranim ovlastima su zakonodavaca kroz delegirane akte, možda bismo trebali se e, to usmjeriti na neke tehničke mjere ili minimalne mjere za očuvanje stokova. Onda u tom slučaju je to moguće. Europska komisija je ta koja predlaže i e, neka rješenja za dodatak B. To je nova tema u raspravi. Ja mislim da upravo, tren, upravo u ovom trenutku stručnjaci o tome razgovaraju, raspravljaju i razmatraju to pitanje mislim da bismo i na tom aspektu mogli doći do sporazuma. E, nećemo ulaziti u električni ribolov sve do samog kraja, zato što postoje radikalno suprotna mišljenja Europski parlament je taj koji želi u potpunosti i apsolutnu zabranu, zabranu ličnog ribolova, a e, vijeće želi e, znači status quo i želi zadržati 5% ribarske flote koja e, ribari pomoću električnih sprava. Dakle, poslije tu čitak još nijansiš koji se tiču rekreacijskog ribolova i mjera koje trebaju biti primijenjene na taj sektor treba naći nekakvo zajedničko stajalište između vijeća i komisije i mislim da tu neće biti baš previše baš previše e, problema. Također i po pitanju zabrane određenih e, praksi, mislim da se oko toga slažemo. E, rekao bih da je parlament otišao puno dalje od onoga što je itko mogao zamisliti nakon onog sporazuma na plenarnoj. ja mislim da komisija ne želi ići tako daleko, ali postoji naznaka da su oni zapravo otvoreni da nas saslušaju i također i mi e, pokazujemo otvorenost da možda smanjimo neke naše ambicije kako bismo postigli sporazum. Mi smo u okviru Europskog parlamenta dali sve od sebe kako bismo mogli nastaviti raditi na tome. Rekli su nam da to nije baš prioritet novog predsjedništva e, vijećem, ali mislim da postoji nekakav opći konsenzus da se nastavi raditi na toj temi i vjerujem da je to dobar temelj za pozitivne rezultate u budućnosti. 6.9. E, ćemo, e, znači, e, će u vijeću biti sastanak na tu temu. Ja se nadam da ćemo moći onda imati trijalog u listopadu, kao što sam već napomenuo, i da ćemo tada moći zaključiti određena pitanja. Početkom e, rujna ćemo dobiti i sva mišljenja savjetodavnog vijeća koje, koje smo zatražili, a po pitanju ove teme. Ako želite još neka dodatna objašnjenja, mogu vam objasniti, ali je pitanje jako složeno. Hvala glavnom pregovaraču Gabrielu Mateju. To je bilo vrlo teško područje. Imamo još jednog govornika. Marina Totonjo, vi ste na popisu. E, hvala vam, gospodine predsjedatelju. Pročitat ću izjavu izvjestitelja iz Sjene iz mog kluba zastupnika Aldea. Nils nije mogao doći, ali me zamolio da pročitam tu izjavu. Vrlo je važno naglasiti E, da je komisija e, vrlo jasno rekla koje su granice do kojih se može ići s ovom uredbom. Te granice, to, e, te najvažnije točke znače i to da bi moglo doći do povlačenja prijedloga od strane komisije. Bio je susret sa kolegom Torvaldom i o tome se raspravljalo trebala bi postojati mogućnost da neželjenog ulova bude znatno manje. Međutim, na tom području nije postignut dovoljan napredak. Kako bi došlo do e, usvajanja nekog prijedloga mora se ostvariti napredak. Komisija je govorila o ekološkim normama u zajedničkoj ribarskoj politici i upravo to razmatranje s aspekta okoliša je ta granica koju treba povući. E, također se govorilo o tehničkim e, mjerama e, koje bi omogućile da fleksibilnije radimo. Naravno, moramo uvidjeti i to moramo uvidjeti da komisija je doista ozbiljna s granicama koje je postavila. Mi želimo dovršiti ove pregovore na uspješan način, međutim moramo znati točno što komisija želi i ti ciljevi moraju biti prihvatljivi i ostvarivi. Kolega je i dalje još razgovarao sa Gabrielom Matom i sa izvjestiteljem u sjeni i kolega Torvalds je zapravo optimist. On misli da ćemo uspjeti e, donijeti nove propise na ovom, e, u ovom dijelu ovog važnog zakonodavstva. Eto, to sam vam htio prenijeti. Hvala. Antonio, sljedeći govornik. E, gospođa Miranda je sljedeća. Nisam Taljanka, već sam e, iz Galicije. A <laughs> Ali govorim i njemački. Slažem se s izvjestiteljem kada govorimo o izbjegavanju znači mikro e, upravljanja sa iz razine Brazela. Kada govorimo o tehničkim mjerama i regionalnim organizacijama za upravljanje u ribarstvu, da bilo je vrijeme da se to napokon posloži. Mi znamo za taj sastanak koji će biti održan vjerojatno 6.9. Koreper će se nakon toga sastati vjerojatno 21. Vidjet ćemo hoće li nam to potvrditi, a 10. 2.10. bi trebao biti trijalog. E, to su evo zapravo jako veliki trenuci neizvjesnosti za sektor. Sektor u određenim e, ribolovnim nacijama ima e, svoje vlastite nadležnosti, posebice kada je riječ o veličinama oka mrežnog tega i po pitanju određenih tehničkih mjera. Kao što zna predsjednik i kao što zna e, već gospodin Mato, imali smo, morali smo se organizirati kako bismo u, zapravo u Briselu objasnili sve E, znači e, plutajuće mreže i kakva je situacija sa takvim ribolovnim alatom. A povjerenik Vela je bio taj koji nam je zajamčio da e, ono što je trenutno dopušteno da neće biti dopušteno u budućnosti. Kada govorimo o nacionalnim nadležnostima i o unutarnjim vodama te o vlastitom zakonodavstvu ovdje kada govorimo o vrsti ribolovnog alata, E, mi smo ti koji smo htjeli pitati izvjestitelja i samu komisiju e, koliko ima istine u tome da u ovim trenutnim pregovorima te u trijalogu između znači parlamenta, komisije i vijeća, koliko je toga zapravo ostalo uvršteno. Znači, hoće li ova neka važna pitanja biti uvrštena ili će biti isključena? Dakle, smatraju li e, da će se to odnositi i na ovu flotu od 400 i nekoliko ribarskih plovila, ali bitno nam je da znamo, zato što smatramo da nije zapravo problem samo vrste ribolovnog alata, nego i ovdje pitanje političkog problema i također po pitanju upravljanja kvotama. Ja ne znam, zna, je, li zapravo gospoda ovdje koliko košta kila sardina? Ona se sada prodaju po 3,5 eura. To nije dovoljno niti da izađete na more. A kad imate 427 plovila, samo 300 njih trenutno plovi. Dakle, e, imamo 35% ispada, znači od kvota otpada na Portugal, 25% otpada za Španjolsku, odnosno u ovom slučaju Galiciju. E, učinak tih tehničkih mjera i također preraspodjela kvota je nešto što ima ogroman e, socioekonomski učinak. I zato, gospodine izvjestitelju, molim vas da produbite ta pitanja i da nam potvrdite hoće li to biti uključeno ili će biti isključeno iz ovog izvješća. Znam da vi ovdje imate e, konačno, nemate konačnu riječ, nego da moraju tri institucije odlučiti. Ali mi smo ti koji želimo dati neku određenu sigurnost e, sektoru e, kako se ne bi ponovila situacija iz 2015. godine. Hvala. Lidija, izvolite. Zahvaljujem. Evo, ja sam e, se htjela ovdje samo osvrnuti na veličinu oka e, mrežnog tega kako bismo nastavili e, govoriti o ovim drugim temama za trijalog za raspravu. veličina oka, kao što znate, u ovim tekstovima koji su dani na raspravu, Znači veličina e, tog oka za male pelagijske vrste je ta koja mora biti uslađena sa mogućnošću preživljavanja tog malog obalnog tradicionalnog ribarstva, pogotovo za male pelagijske vrste. Dakle, mi smo predstavili e, dva rješenja, jedno ja, jedno izvjetitelj komisiji koje nije prihvaćeno, a nijedno njih nije prihvaćeno. E, izvjestitelji u sjeni političkih klubova e, su ti koji e, trebaju urgirati kako bi se uvele tehničke mjere koje će razjasniti tu situaciju i koje će maknuti te veliki oblak kad je riječ o preživljavanju tradicionalnog ribarstva koje se odvija u Galiciji. Zahvaljujem. Petar Van Dalen. Voorzitter, in eerste plaats wil ik eh, graag nog hartelijke dank uitspreken. Gospodine predsjedatelju, prvo bih htio nahvaliti e, na velikom angažmanu kolege Mato. Ne kažem to tek tako. Nije to samo formalna zahvala, nego to doista i mislim. Cijeli ovaj proces u kojem se nalazimo je jako važan. Sad smo e, zapravo E, se popeli na vlak koji juri bez kočnica i kao izvjestitelj e, moramo pokazati neki optimizam. Međutim, moram reći da do sada još nismo bili naročito uspješni. Govorili smo o odnosima između mjera koje želimo poduzeti i o o nužnim e, koracima koje moramo poduzeti i na regionalnoj razini. Osim toga, ovdje se radi najviše o ljudima koji sa svim tim propisima moraju e, raditi u praksi, koji žive od ribarstva. I zato su e, važni ti regionalna savjetodavna tijela koji moraju sjesti za stol i ozbiljno se pozabaviti ovom problematikom. Mislim da je to jako važno. Mi smo doduše usvojili određeni parket, paket, oprostite, međutim to nije jedini problem koji moramo riješiti. Kod nekih vrsta situacija je takva e, da vijeće misli da bi trebalo čak izreći zabranu izlova. Međutim, kakve god mjere donesemo, ribari su ti koji moraju živjeti s tim odlukama. One se odnose na njih, oni moraju raditi po tim pravilima i uvijek kad donosimo mjere moramo razmišljati jesu li one realne. Hvala. Dalje. Gabriel, želiš li još nešto reći? Puno hvala svima. Po pitanju onoga što je rekao kolega Torvalds i o čemu sam razgovarao sa komisijom, imamo vrlo jasnu poruku. Jednako kao što on dobiva poruke o crvenim linijama komisije, tako i mi dajemo jasne poruke komisije o našim crvenim linijama. Mi nećemo raditi pod nikakvim pritiskom komisije, ako su hrabri, neka samo povuku prijedlog, ali ja neću prihvaćati niti jednu jedinu prijetnju. Komisija nam ni na koji način neće uvjetovati niti nama, niti, niti e, vijeću na koji način ćemo kao suzakonodavci raditi. Ako im se ne sviđa, neka povuku prijedlog. Dakle, zaboravite na crvene linije. Ja mislim da je to poruka komisiji koja je iznimno jasna. Ja vjerujem da je komisija već sad eliminirala čitave moguće crvene linije koje su na početku pregovora bile prisutne. Dakle, oni su ih ublažili kako bi došli do sporazuma koji je uravnoteženiji. Ali ni jedna od tih crvenih linija mene ne plaši, niti ću uvjetovati taj rad, e, taj posao koji moramo obaviti. Ono što mi želimo napraviti, a to je doći do razumnih ciljeva za sve. Dvije zastupnice Miranda i Sendra su to spomenule. Dakle, ne želim se sada ni sa kim svađati, ali ja neću sada tu mahati zastavom i biti predvodnik, ne znam, ove ili one ideje. Ne. Dakle, ja ono što želim napraviti, a to je da zajednički dođemo do nekih e, točaka, da, iz, da izrodimo neki kompromis. Dakle, kada govorim ja, onda govorim zapravo većinska stranka u ovom ovdje, u ovoj ovdje sobi, a to je klub Pučana. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Pred nama je još dugačak put a to je dugački put u kojem će subsidijarnost biti jako prisutna. E, naše vlastite regije su te koje će kroz zajedničke preporuke moći odlučivati kako će na kraju ta cijela priča izgledati. Još je dugačak put pred nama, kao što sam rekao, ali taj konačni tekst, dokument, e, vezan i uz veličinu oka mrežnog tega, će biti e, primjenjiv e, i na sve one situacije u kojima to nije bilo primijenjeno prije, zato što zajedničke preporuke nisu bile usvojene i uzete u obzir. Da, znači, ako će se to primjenjivati. To znači da ćemo to napraviti upravo zato što je postojao nedostatak na tom području u prošlosti. Ali to nije nikakva prijetnja i ja, znači ovo što sam rekao da zapravo neću prihvaćati pritisak s ničije strane, ja to nije nikakva prijetnja, samo kažem da moramo biti vrlo oprezni i mislim da ne bismo trebali ovdje mahati nekakvom zastavom protiv onoga što predlaže komisija ili za što se zalaže vijeće u vašem slučaju, ako će se to primjenjivati, vidjet ćemo kako će to proći. Radit ćemo na e, znači, aneksima e, e, prijedloga, uredbe na dodacima i tako dalje. I vidjet ćemo kako je to primjenjivo na regionalnoj razini. Ja nisam baš previše zabrinut zbog toga. Jesam zaposlen, ali nisam zabrinut a htio bih zahvaliti kolegi Peteru Van na njegovoj suradnji. Bio je zaista veliki suradnik i puno puta je bio tvrd u raspravama i u trijelozima trijalozima i u sastancima sa stručnjacima, ali sve kako bi došao do sporazuma. Ovo je jedinstvena prilika koju sada imamo. Ako svi budemo malo fleksibilniji i parlament bi trebao biti fleksibilniji također, onda ćemo doći do novog, nove uredbe koja bi mogla biti dobra za ribare. Ako to neće biti tako, onda ćemo, e, ako nećemo doći do toga, onda će proći jako puno godina dok ne dođemo do novog prijedloga uredbe koji će moći ispuniti ciljeve koje smo si postavili, a za koje mi se čini da smo im danas dosta blizu. Ana Miranda, postavila si mi pitanje. Znači, ne znam točno koji su datumi. Znam da šestoga se u vijeću dobiva novi mandat E, biti će četvrtog desetog vjerojatno sastanak trijaloga. Znači, to je četvrti Strasbur, e, četvrtak popodne u Strasburu, koma. Ali u redu, e, mislim da je predsjedništvu jako teško pronaći neku drugu rupu za taj termin i upravo zato ćemo dati sve od sebe i niko, nas niko nam neće moći prigovoriti da se nismo dovoljno trudili. Mi zaista ćemo biti što fleksibilniji mogući. Puno hvala svima. Merci Gabriel et encore merci pour le travail. Hvala Gabriel. Hvala ti e, na poslu koji si obavio po ovim tehničkim pitanjima. To sigurno nije bilo lako. Točka 11. Radi se o službenom posjedu, posjetu delegacije Finskoj, Atlantskim otocima. Renata Briano će nam kratko sažeti o tome putu. E, bit će i fotografija u lokalnom tisku. Hvala predsjedniče. Postoji jako puno fotografija koje vam mogu zapravo pokazati što smo radili na toj misiji. Zahvaljujem tajništvu koje je već sastavilo izvješće. Želim prije svega zahvaliti kolegi Torvalcu i njegovom, njegovom uredu koji je organizirao ovu jako zanimljivu misiju. Mi smo otkrili jedno sasvim novo mjesto e, s obzirom na one znači vidike koje inače vidimo. Riječ je o otocima koji su u administrativnom smislu autonomni. E, tamo se govori švedski jezik, iako ti alanski otoci pripadaju Finskoj, znači imaju poseban administrativni status. Mi smo se našli sa predstavnicima e, znači uprave, lokalne uprave, oni su nam govorili o svojim problemima i također o mogućnostima. Oni se nalaze usred Baltičkog mora i prioritet svima je očuvanje e, Baltičkog morskog e, ekosustava koji je u opasnosti. E, bili smo tamo u jednoj znači, sezoni koja je osvojila, oborila sve rekorde po pitanju vrućine. Susreli smo se s ribarima, razgovarali smo i s njima. Dakle, riječ je prvenstveno o e, pojedincima, ribarima na malim čamčićima, plovilima, brodicama, dakle tradicionalni ribolov. Vidjeli smo također i razvoj njihovog sektora akvakulture. Onaj tko želi zapravo e, e, proizvoditi, odnosno pastrve, onda to može raditi ili pak na slatko, u slatkoj vodi ili u moru. Razgovarali smo i sa predstavnicima ribarskog sektora, ali i sa predstavnicima lokalne uprave i vidjeli smo kao i u drugim područjima u Europi koje se poprilično razlikuju od ovog sjevera e, da se pokušava osigurati potpore za tradicionalno malo ribarstvo i da im se olakšaju svi postupci da se smanji birokracija kako bi učinak bio veći. Hvala. Renata. hvala Renata. Hvala što si išla e, u tu misiju. Napomena komentara nema. Točka 12. Priopćenja predsjednika o odlukama koordinatora. Mm, bit će nešto u pisanom obliku. E, ovo cijelo popodne smo proveli zajedno. Sljedeća e, sjednica bit će 24. E, rujna u Briselu. Još e, jednom evo dajem riječ. Ja sam digla ruku prije e, kraja zato što sam jako pristojna. Dakle, niste vidjeli moj papirić prije toga, pa sam morala dići ruku. Nisam dobila nikakvo izvješće za sastanka koordinatora, meni ništa još nije došlo. Aha, niste poslali, u redu. Samo sam htjela reći, dakle, ta priča o Kadizu. E, kaže vam to zato što je prijedlog 28. veljače zapravo dan e, e, u znači grada Kadiza i velika fešta, velika svečanost u cijeloj Andaluziji i zato je to jako loš datum. To je onda neradni dan u cijeloj regiji. Dakle, ja bih e, htjela da ta ta misija bude održana. Ako će biti moguće, možemo promijeniti datum. Ako ne, vidjet ćemo što se može napraviti. Moramo biti sigurni da će netko ipak otići. Ne želimo najaviti posjet, a na kraju da ljudi na tom području zapravo ostanu u iščekivanju, a da nitko ne dođe. Ako ne možemo naći datum, u redu. Što ćemo? Ne znam kako se, što ste se dogovorili na sastavku koordinatora, pa ako možete nešto reći o tome, hvala. Hvala vam što ste mi dali riječ. No pour te répondre, on en a, on a évidemment... Zahvaljujem. Evo, samo ću ti odgovoriti ukratko. Razgovarali smo o toj temi. Novi datumi i prijedlozi se ne pododaraju sa plavim tjednom, sa zelenim tjednom. I također imamo problem e, s prevoditeljima. Dakle, cijela ta situacija postaje komplicirana. E, e, kolega Gavrijel i drugi su nas podsjetili da je to samo dva mjeseca prije izbora, da će mnogi zastupnici biti angažirani na drugim područjima, da E, možda nema smisla osigurati e, tu misiju u Kadizu u zadnji čas. Svi bismo htjeli otići u taj, bijeli, u taj lijepi Kadiz, ali eto, e, moguće je da ćemo tu misiju morati otkazati. Vrlo vjerojatno ćemo morati otkazati. ispričavam se. Dakle, mi smo to možda mogli odgoditi raspravu o tome za sljedeći sastanak, kako bismo to mogli raspraviti s tobom. Znači, rekao sam ti da smo razgovarali o tome, ali da ćemo odluku odgoditi za idući sastanak koordinatora. Evo, ti si baš, hvala ti što se zalažeš za mene. Ricardo, da, evo ti si nam ovdje E, sam rekao da moramo raspraviti prvo s Klarom i zato kažem da ćemo o tome odlučiti reći sastav koordinatora. U redu, dragi kolege. Evropska... Dakle, želim svima e, dobar tek i